Mes chers collègues, Poštovani kolege, dobar dan. Nadam se da ste svi dobro. Ovaj sastanak počinjemo tako što ću vas obavijestiti o odlukama koje su donijeli koordinatori 5.12. i e, sinoć. Dobili ste kopije tih odluka. Ako ne dobijem nikakav prigovor do pola jedan, dakle imate tri sata na raspolaganju, u tom slučaju će ove odluke biti smatrane usvojenim. A sada ćemo preći na glasanje. Imate li svi glasačku karticu? Evo, samo ćemo napraviti jednu probu kako bismo vidjeli da nemamo previše niti pučana, niti socijalista, niti zelenih, kao što reče gospodin eh, Wim van de Kamp. Eh, molim vas da ne izdajete vaše kolege. Izvolite, vi ste se javili za riječ. Moja kolegica gospođa Sejmur nema još uvijek svoju glasačku karticu. Ako je moguće, dok ne dobije karticu, da glasa tako što će podići ruku. Da, naravno, uzet ćemo u obzir i vaš glas. Samo vas molim da e, dobro podignete ruku kako bih vas mogla vidjeti. Krećemo sa e, probom. Otvaram glasanje. Alors glasanje. Čini mi se da je sve u redu, nemamo previše ni pučana, ni zelenih, ni socijalista. <laughs> Sada prelazimo na eh, kompromis 1. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na kompromis 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. Za? Protiv? Suzdržani? Kompromis 3 se usvaja. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 5. Ne, ispričavam se. Prvi put eh, predsjedavam eh, za vrijeme glasanja. Prelazimo dakle na amandman 74. Za. Protiv. Tu ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. plus 15 e, minus 24, dakle usvojamo glas, usvojamo amandman. I pur. Nije usvojen, ispričavam se. Prelazimo sljedeći amandman za, protiv. Ovo nije jasno. Tko je rekao da je sasvim jasno? Mislim da je bolje provjeriti. Otvaram glasanje. Le vote clos. Zatvaram glasanje. Odbija se. Avec l'amendement 91. Qui est pour? 91 za. Qui est contre? protiv. Ovdje je sada situacija sasvim jasna. Odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 121 za, protiv, tražimo provjeru, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 128. Za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 266 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, kompromis 7 je usvojen. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, Kompromis osmi se usvaja. Kompromis devet za. Protiv. Suzdržani. Ovo ćemo provjeriti. Otvaram glasanje za kompromis deveti. Zatvaram glasanje. Kompromis deveti je usvojen. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, kompromis 11 je usvojen. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, Kompromis 12 je usvojen. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani. Kompromis 13 se usvaja. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani. Kompromis 14 se usvaja. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani. Kompromis 15 se usvaja. Kompromis 16 za, protiv, suzdržanim. Kompromis 16 se usvaja. Kompromis 17 za, protiv, suzdržanim. Kompromis 17 se usvaja. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani. Kompromis 18 se usvaja. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani. Kompromis 19 se usvaja. Prelazimo na amandman 221 za, protiv. Tko je protiv? Usvaja se. Amandman 220. Ne, ispričavam se. Prelazimo odmah na kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržanim? Kompromis 20 se usvaja. Kompromis 21 za? Protiv? Suzdržanim? Kompromis 21 se usvaja. Kompromis 22 za, protiv. Suzdržani. Kompromis 22 se usvaja. Prelazimo na amandman 312 koji je za, protiv. suzdržanim Kompromis odnosno amandman 312 Ja mislim da se odbija, ali možemo provjeriti ako želite. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se, kao što sam i rekla. Nastavljamo. Kompromis 23. Za protiv, suzdržani, kompromis 23 se usvaja. Kompromis 24, tko je za, protiv, suzdržani, kompromis 24 se usvaja. Prelazimo na amandman 258. Ne. Ispričavam se, prelazimo na amandman 251. Nemojte mi zamjeriti, ovo je prvi put da predsjedam glasanjem. Tko je za? Protiv? Ovo ćemo provjeriti. Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. Prelazimo na amandman NV6 za, protiv, tko je suzdržan, odbija se. Kompromis 24a, novi, tko je za, protiv, suzdržani, kompromis se usvaja. Envi 12, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 267. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 271 za protiv, suzdržani. Ovo ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, kompromis 25 se usvaja. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, kompromis 26 se usvaja. Kompromis 26a novi za, protiv, suzdržani, Kompromis 26a novi se usvaja. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani. Kompromis 27 se usvaja. Amandman 292 za, protiv, suzdržani. Nije sasvim jasno. Tražimo provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 293 za, protiv, suzdržani. Amandman 293 se usvaja. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, kompromis 28 se usvaja. Amandman 302 za. Ne, ispričavam se. Prelazimo na Amandman 323 za. Protiv. Suzdržani. Amandman se usvaja. Prelazimo na sljedeće amandmane, ali oni su u nadležnosti odbora EMPL, što znači da nećemo glasati o njima. No, međutim, sadržaj ovih amandmana je u potpunosti integriran u izvješće uz e, odobrenje izvjestitelja. Sada, dakle, prelazimo na amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Tražimo provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. kompromis 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Kompromis 29 se usvaja. Kompromis 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Kompromis 30 se usvaja. Kompromis 31. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Kompromis 31 se usvaja. Prelazimo na amandman 21. Tko je za? Protiv. Amandman 21 se odbija. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 36. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 38. Za? Protiv? Suzdržani? Amandman 38 se odbija. 39 za, protiv, suzdržani. Amandman 39 se odbija. 40 za, protiv, suzdržani. Amandman 40 se odbija. 41 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 43 za, protiv, suzdržanim. Amandman 43 se odbija. 44 za, protiv, suzdržanim. Amandman 44 se odbija. Prelazimo na kompromis 32. Tko je za? Protiv. suzdržanim, Kompromis 32 se usvaja. Kompromis 33 za protiv, suzdržani. Kompromis 33 se usvaja. Amandman 54 za, protiv, suzdržani. Amandman 54 se usvaja. Amandman 56 za, protiv, suzdržani. Amandman 56 se usvaja. Amandman 1 za protiv nije jasno, tražimo provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 2 za protiv, suzdržanim. Mislim da se odbija. Da. Amandman 3 za, protiv, suzdržanim. Usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržanim. Usvaja se. Amandman 5 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 6 za. Protiv. Suzdržani. Amandman 6 se usvaja. 7 za. Protiv. Suzdržani. Amandman 7 se usvaja. 9 za, protiv, suzdržani. Amandman 9 se odbija. 10 za, protiv, suzdržani. Amandman 10 se usvaja. 11 za. Ispričavam se, glasamo o amandmanima 11 za Dvanaest, četrnaest i petnaest Za, protiv, suzdržani. Nije sasvim jasno, tražimo provjeru, otvorim glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani. Nije jasno. Tražimo provjeru. Otvaram glasanje. zatvoram glasanje. Amandman 13 se usvaja. Amandman 16 za protiv, suzdržani. Amandman 16 se usvaja. Sada prelazimo na konačno glasanje. Poimenično glasanje elektroničkim putem. Zatvaram glasanje. Usvaja se sa 32 glasa, 32 glasa za, 7 protiv i 3 suzdržana. Gospodine Telička, dozvolite mi da kao e, predsjedavajuća ovog odbora vam čestitam za ovo izvješće jer znamo da Mislim da trebamo zaista čestitati gospodinu e, Telički jer znamo da su e, pregovori sa odborom EMPL bili ponekad jako teški i znamo da ste uložili dosta napora za vrijeme ovih pregovora kao e, predsjednica odbora za promet vam želim čestitati i zahvaliti se na svom uloženom trudu i e, suradnji sa odborom EMPL. Hvala vam najljepše, gospodine Telička. Mislim da ste zaslužili aplauz. A sada nastavljamo sa našim dnevnim redom. Avec la prolongation de la durée d'existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Sada nastavljamo sa Europskim fondom za strateška ulaganja i tehničkim poboljšanjima tog fonda i Europske platforme za e, investicije. Najprije ću dati riječ našem izvjestitelju, gospođi Ajali Sanders, koja će predstaviti predlog prijedlog izvješća, a nakon toga ću predati riječ e, izvjestiteljima u sjeni. E, nakon e, toga ćemo e, pokušati dobiti neke odgovore od predstavnika komisije. La parole est à notre... Predajem riječ izvestiteljici, gospođi Ajale Sanders. Sí, gracias, presidenta. Sí, eh, en primer lugar... Eh, Hvala lijepo. Prvo bih eh, još jedan puta podsjetila da govorimo o ovom tijelu novog EFSI-a, novog Fonda za strateške investicije. A mi danas zapravo govorimo o reviziji i da kažemo izmjeni prvog dijela. Dakle, riječ je o investicijama, a ovaj parlament kao i svi korisnici, svi primatelji, među koje se ubrajaju i vlade nacionalnih država članica, svi bi mi željeli kod ovog efsi 2, dakle u drugoj fazi, imati fond za strateške investicije koji je u najmanju ruku bolji nego prvi, što je bio u prvoj fazi. Nismo odbor za promet, kao što znamo, i prema tome bavimo se temama koje spadaju isključivo u našu nadležnost. To znači promet, turizam i sve ono što je izravno ili neizravno vezano za promet i turizam. Pa prema tome pokušavamo čitav taj fond u cijelosti poboljšati. Pritom je naš prioritet, pritom predviđa da se zadrži recimo financijska omotnica koja ide iz višegodišnjeg našeg financijskog e, okvira iz našeg proračuna višegodišnjeg. A vi znate jako dobro da je trenutak vrlo kritičan. Osim toga, pred nama je i Brexit. A to znači da će biti jedan dobar dio u budućnosti sredstava koja se sljevaju u evropski proračun smanjen. Dakle, smanjeno za dobar iznos. I u vezi s tim već počinju rasprave, već smo čuli neke vlade koje su se o tom počele izjašnjavati. I rekli su da tu neće biti nikakvih dodatnih mogućnosti uplate od, s njihove strane kako bi se nadomjestilo tih 13% koliko će nedostajati nakon Brexita. Prema tome mi iz parlamenta se moramo ipak e, potruditi truditi da se barem isti iznosi u višegodišnjem financijskom okviru zadrže i trebali bi u tom smislu angažirati i gospodina Montija a zatim se moramo pobrinuti da nam za promet, bez obzira kako to bilo preraspoređeno, ostanu ipak ista sredstva. Jer mi znamo da su, e, da smo predvidjeli, dakle, jedna u prvom dijelu smo financijska sredstva dobrim dijelom namaknuli iz CEFA, instrumente za povezivanje Europe, a tu je onda išlo na uštrb prometa. A sad bih htjela u FCU 2 ovdje ipak promet očuvati. Ali o tome smo i razgovarali već. I naravno, to je i dalje predmet rasprava jer niko još nije došao do istih, do konačnih e, razmišljanja. Ali onda smo imali, dakle, s jedne strane povećanje sredstava na 500 milijardi, a s druge strane smo htjeli da se ciljna stopa jamstvenog fonda EU unije smanji na 32% ukupnih obveza jamstava. Jer vidite, na taj način bi već mogli izbjeći ovu situaciju iz prve faze koju je FC imao, a to je da je morao posezati za novim instrumentima da njih umanji kako bi mogao dobiti tu jamstva. Prema tome, mislimo da bi Evropska banka tu trebala i gospodin Monti intervenirati i pomoć oko tih jamstava tako da ne moramo druge instrumente opet smanjivati. Dakle, to bi bio taj put kako bi začuvali više sredstava za promet. Ali kažem, to je još uvijek jedna vrlo otvorena diskusija i još nije ništa zaključno kazano. Osim toga, u novom EFSI-u su i veliki evropski projekti kao Cezar i druge stvari koje se odnose na mreže, prometne mreže i to znači se mora dodatno premiti sredstvima jer to mora biti održivo, prvenstveno. I prema tome u FCU2 ćemo morati više to krojiti prema potrebama. A isto tako i poslovni planovi moraju adekvatno biti predloženi i ispast, dakle adekvatno doneseni. Onda još nešto. Mi smo utvrdili da je u prvoj verziji CEFA, dakle instrumenta za povezivanje Europe, jedan relativno veliki postotak izdvojen za jamstva. Međutim, sada se i na tome radi i pokušava i to revidirati. I onda projekti koji su financirani time, to baš nije bilo sve iz područja prometa, odnosno ne u dovoljnoj mjeri koliko se to pretpostavljalo, jer su s druge strane sredstva za promet bila smanjena. Prema tome mi bi htjeli sada sačuvati više toga za promet. Znači komisija i oni koji su i banka, Evropska središnja banka su počeli uglavnom o tome sad razgovarati da se vidi kako bi se u nekim presedanima povećao postotak stvoj, izdvajanja za promet i mi tvrdimo da treba najmanje 20% predvidjeti za projekte iz područja prometa. Nadalje, doprinosi lokalnih e, zajednica, komuna i, dakle na lokalnoj i regionalnoj razini to je već potpuno jasno, jer to smo i na plenarnoj sjednici parlamenta u prošlosti mi usvojili. Evo, na prošlom plenarnoj smo upravo to potvrdili, jer to je bilo ono izvješće o logistici koje smo usvojili. I dakle, bitno je da ti doprinosi tih regionalnih i lokalnih vlasti, koja trenutno e, stoji pod pritiskom pakta za stabilnost, da se i to dakle uzme u obzir kao doprinos koji ide u europske projekte. To bi trebali biti, to se treba prvenstveno gledati kao europsko izdvajanje za Europu, europskim mandatom, a ne samo kao nacionalnim investicijom. Jer to, i ti doprinosi imaju vrlo važnu ulogu. Prema tome, komisija bi tu čak mogla još i malo popraviti pravnu osnovu kod tih e, različitih e, zajedničkih onda doprinosa, pogotovo ako nekoliko država e, sudjeluje skupa jer su projekti prekogranični. I ako je recimo unutar jedne zemlje, onda to nije takav problem jer imamo samo jednu pravu koja i jedne propise prema kojima se projekt odvija, ali ako imamo prekogranične projekte, onda imamo različitih problema jer često imamo proturječne, dakle, nacionalne odredbe i onda imamo problema oko opće odvijanja projekta i njegovog izvršenja, stoga se i na to treba pa-, paziti. Zatim vrlo važno naše autoceste i prometnice cestovne. Tu mislim da mi svi dijelimo isto mišljenje. Kazano nam je naime da postoje projekti koji su već skoro gotovi, ali nije baš tako naravno. Mi znamo da vijeće nije imalo ništa protiv da se dobrim dijelom sredstva usmjere u izgradnju još uvijek i dovršavanje ovih prometnih koridora cestovnog prometa. Međutim, za održavanje ili poboljšanje neke prometne strukture još uvijek nije dovoljno toga predviđeno. Dakle, taj upgrading, taj, to zapravo poboljšanje već postojećih cesti, to mora ići naravno na, teme, na teret EFSI-a i to smo već rekli, vrlo jasno formulirali i govorili smo o tome i sa povjerenikom Katajnenom. Mi smatramo da bi tu komisija isto mogla naprijed sa svoje strane jedan i trebala i morala napraviti jedan bon žest jer je infrastruktura Europi dosta i ova postojeća već u lošem stanju. Prema tome, osim novih cesta, riječ je upravo o tom održavanju i poboljšanju. Ali vidite, i u svim zemljama članicama imamo s tim problema. Čak i onima koji su najjače, inače industrijski i ekonomski imamo problema s tim. Zatim još nešto. Upravni odbor EFSI-a bi trebao biti otvoren i prema evaluacijama koje provode regionalne vlasti i nositelji projekta jer vidite, oni uglavnom surađuju i rade na terenu i mislimo da ne treba samo banka biti ta koja je jedini nositelj projekta ili jedina daje konačno isključivu evaluaciju, nego se moraju uzeti u obzir i ocjene koje dolaze s terena od regionalnih vlasti. I tu se mora proaktivno djelovati. Jer vidite, oni katkada imaju vrlo nezavidan položaj, pogotovo kad je u pitanju miješani oblik financiranja. Dakle, dolaze sredstva i iz regionalnih fondova, lokalnih, i iz EFSI-a s druge strane. A još je nešto bitno, a to je da se i budućnost EFSI-a i kako će se sredstva trošiti neovisno evaluira. kako bi se lako bolje i objektivnije sagledala opće isplativo svih tih projekata. Najprej hvala Otvaram raspravu, odmah predajem Kampu. Hvala lijepo. Moj kolega Markus Piper je nažalost danas prije podne ponovno nije mogao doći pa me zamolio da u njegovo ime iznesem njegov njegov da kažemo komentar i njegov doprinos. Kao prvo, puno hvala gospođi Ajala Sender što je ovo izvješće izradila, ovo izvješće u ime odbora TRAN. U grubim crtama se zapravo slažemo sa prijedlogom gospođe Ajale Sender. Posebno onaj dio, evo ja nisam baš dobro čuo što je Možda nisam dobro pazio ovo što je kolegica predstavljala. Dakle, ovaj dio u kojem se govori o 20% proračuna EFSI-a, dva, da se pokuša tih 20% dobiti za sektor prijevoza i transporta. Dakle, mislimo da je to jedan jako, jako e, dobar cilj i da to se trebamo za to boriti. Nedavno sam e, saznao da se u odboru za poljoprivredu i im govori o tome koliko bi se trebalo izdvojiti iz FCA za poljoprivredu i oni su se jako angažirali u tom smislu, imaju vrlo visoke ambiciozne ciljeve. Prema tome mislim da se i mi moramo angažirati za naših 20%. Ehm, kasnije ću još govoriti o tome kako je to bilo prije, ali evo, gospođa Sender je govorila o tome kako je jako puno novaca prebačeno iz eh, povezivanja Europe, instrumente za povezivanje instrumenta E, za povezivanje Europe i sad se pita da li je to bilo dovoljno, da li je to bilo opće pametno rješenje. Doduše, nama se čini pametnim što je komisija onaj preostali iznos iz CEFA, dakle ono što je preostalo instrumentu za povezivanje Europe, sad ubacilo FC2. Jer vidite, ovo miješani oblik financiranja, dakle s jedne strane imamo kredite, a s druge strane bespovratne bespovratne pomoći. To je jedini oblik, ja mislim, za budućnost kako će te investicije funkcionirati. I sad onda sljedeće, ako imamo šanse dobiti natrag sredstva koja su bila namijenjena prometu, kako je to gospođa Sender već rekla, i kad bi čak mogli još povećati malo taj iznos, da u EFSI-u 2 uđemo sa 20%, onda bi to bilo za nas jako dobro i onda se mi možemo složiti s time da se i svi projekti odvijaju ili barem većina njih u obliku javno-privatnog partnerstva i da se dakle na toj liniji dalje gradi i da se onda stvori jedna investicijska platforma u tom kontekstu koja bi imala dobre šanse za budućnost. Međutim, velike brige nam zadaju investicije u području željeznica. Svi mi dobro znamo da su ceste plus cestarine, pristojbe za ceste, bilo vinjeta, bilo kako drugčije, dobra kombinacija za EFSI. Ali željeznica tu ostaje zapostavljenom. Gospođa Sender je malo prije to isto rekla, postoji tu jedno veliko zapravo suzdržavanje svih involviranih da se vidi kako će se to odraziti na paktu stabilnosti i rasto. Jer mi bi mogli reći to su sad investicije koje se mogu tretirati kao izuzeće iz pakta o stabilnosti i rasta. Međutim, mi u Pučanima smo tu dosta rezervirani prema takvom pristupu. Jer bi na taj način, mi smatramo, ponovno stvorili jedan novi mjehur dogova, dužnički mjehur možda bi ovaj kompromis koji kolega Piper predlaže bio najbolje. Dakle, da dugove javno-privatnih partnerstava u toj kombinaciji, da njih godišnje e, ubrajamo u nacionalne dugove. Dakle, da to ne knjižimo od jedan puta, nego da to svake godine knjižimo kroz državne dugove zemalja koje su to involvirane i da na taj način imamo puno bolju kontrolu, onda ćemo moći bolje time i upravljati. Inače želim vam puno uspjeha sa ovim izvješćem, a moj naš kolega Piper će to i nadalje vrlo kritično, ali i objektivno popratiti. Hvala gospodine Van Sada predam riječ gospodinu Zileu. Hvala priekšsēdētājs e, to, Hvala lijepa. Hvala lijepa. ja bih isto želio prvo zahvaliti gospođe Jali Sender na ovom izvješću. E, apsolutno želim podoprijeti ovo izvješće, ali jedna od glavnih stvari su ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija koju želimo time pojačati. Međutim, prva opasnost je ta da je FC u biti postigao sasvim oprečne rezultate nego ove koji su bili cilj. Kad pogledate samo područje prometa, vidimo da je na, da se FC1 zapravo negativno odrazio na čitav teritorijalnu koheziju, baš pogotovo u području prometa. 15 starijih zemalja članica su pokupile 90% sredstava iz FCA, a manje od 10% je otišlo u ove nove članice i onda još nešto je preostalo što se nije odmah rasporedilo. Jer ne smijemo zaboraviti da koji su bili zapravo temeljni ciljevi evropske politike, a to je da se poveća kohezija, naravno kroz ne samo osnaži gospodarstvo i pojača konjunktura. Prema tome, ova druga faza EFSI-a nije adekvatno objašnjena, nije i vidimo da se traži povećanje sredstava u drugoj fazi. A sad gledajući s aspekta prometa, što i je naša zadaća, mi bi morali općoj upravi MUV komisije reći da Bez obzira na prekogranične projekte, jedan veliki dio zemalja članica nije imao nikakve šanse sudjelovati u tim projektima fc ili dobiti sredstva sa svojim projektnim ponudama. I rezultat jasno vrlo negativan u tim zemljama. dugoročno su zapravo oni vrlo nesigurni, imaju vrlo rizične programe za razvoj vlastitih prometnih mreža ako nemaju tu dodatnih sredstava. Prema tome mislimo da bi za pozitivne rezultate tu trebali više napora uložiti. Hvala gospodine Zile. Sada predam riječ Dominiku Hvala predsjednice. I hvala Ines na izvješću. Ugrubo gledano, slažemo se oko nekih ciljeva i primjedbi, možemo reći da prijedlozi glede FCA 2 tiču se dva velika poglavlja, dakle mehanizam financiranja, a zatim tu su ciljevi i operativni pristup FCA. Što se tiče mehanizma pomoći financiranja, želim naglasiti nekoliko elemenata oko kojih se eventualno ne slažemo, kao prvo, ne mislim da treba smanjiti jamstveni fond e, za manje od 35%, već samih 35% je nešto o čemu se raspravlja, ali ispod toga to u stvarnosti nije validirano. E, niti od strane Europskog revizorskog suda, niti banke, e, Europske banke za ulaganje. Dakle, to slabi kapacitet mobilizacije fonda, a i dovodi pitanje mogućnost smirivanja tržišta. Dakle, 35% je ta granica na kojoj bi trebalo ostati. Mi nismo protiv eh, prelemanja od toga da se uzme 150 milijuna od eh, instrumenta za povezivanje Europe, pod uvjetom naravno da svi proračunski uvjeti budu ispoštovani, dakle istovremeno i klizno prebacivanje milijarde i pol eh, financijskih instrumenta instrumenta sa instrumenta za subvencioniranje, a drugo isto tako fleksibilnost e, višegodišnjeg finanskog okvira u smislu da treba napraviti ponovnu prenamjenu e, pola milijarde. Dakle, možemo nam mislim da trebamo sagledati ovaj prijedlog e, u cjelini. Mislim da u tom smislu je dobar, i ne bi trebalo odbiti E, odbaciti tu mogućnost nakon isplate. Mi slažemo sa blendingom različitih e, financijskih instrumenta i zbrajanje različitih financijskih e, instrumenta u Europi. Mislim da je to jako dobar napredak glede europskog proračunskog okvira i tu se potpuno slažemo. Ima tu naravno nekih rasprava o mehanizmu. No što se tiče ciljeva i kvalitativnog pristupa, to je ono najvažnije. Tu se slažem sa izvjestiteljicom glede činjenice da europska dodana vrijednost, geografska raspodjela koju je naglasio Robert, mislim da su to teme koje treba spomenuti, istaknuti i glede kojih trebamo iznijeti neke operativne prijedloge, a to upravo izvjestiteljica i radi. Slažemo se s tim da autoceste ne trebaju biti naprosto isključene, moramo se pobrinuti da to e, pokriva i glavninu projekata, no naravno tu je određena potreba da se poboljšaju, održavaju i neke prekogranične potrebe koje treba uzeti u obzir. I zadnja stvar, ne želim duljiti predsjednice, to je tumačenje pakta stabilnosti. Vin van naglasio je da to nije baš ono što vole pučani, što žele, dakle da se revidira pak stabilnosti. Ja mislim da se ne može predložiti mjere pakta stabilnosti ovako oblaš u ovakvom ovakvoj vrsti izvješća u ovakvom tipu direktive. Mislim da to zavrijeđuje da se razgovara o toj temi. Došli smo do sagledavanja investicija kao posebnog, posebne stavke u okviru pakta stabilnosti, o tome treba ozbiljno razgovarati u našoj instituciji, mislim da je to da nije baš najprihvatljivije to ispod žita provlačiti u ovakvom izvješću. Mislim da o tome treba raspravljati u svakom slučaju jer moramo biti obazrivi glede predloga koji bi mogli biti predstavljeni. U svakom slučaju ja sam dosta obazriv glede dekonsolidacije pakta, iako to odgovara određenim potrebama. U svakom slučaju ovdje, ima, ovdje imamo dobro izvješće, neka neslaganja što se tiče tehničkog aspekta, osobito financijskog tehničkog aspekta, a dosta se slažemo glede ciljeva koje treba slijediti. Eto, predsjednice, to su moja trenutna razmišljanja. Hvala gospodine Rike. Sada gospođa Gonzales, izvolite. Gracias, Hvala predsjednice. Raspravljali smo o našem doprinosu, doprinosu odbora za transport, turizam, o Junkeru planu prve dvije godine i komisija bi mogla produljiti ovaj plan do 2020. Mislim da se ova dva izvješća da, idu zajedno jer se ocjenjuje primjena do današnjeg dana. Dakle, treba vidjeti da li nam trebaju neki dodatni instrumenti, da li treba produžiti ove instrumente. Dakle, ako se predsjednica slaže, ja bih žela objediniti svoja dva izlaganja, ova dva izvješća e, ako se slažete, predsjednice. Da, molim da budite brzi jer imamo doista ograničeno vrijeme. Izvolite. Hvala. Dakle, najprije želim čestitati izvjestiteljima. Ovdje je gospodina Rikea i gospođa Jalu Sender na njihovim prijedlozima izvješća. Juncker plan sadrži brojne negativne elemente, neki su sadržani u prijedlogu. Dakle, to je, ovdje se radi o odličnom polazištu. Kao što znamo, Junckerov plan je svojevrsna oklada komisije posredstvom njezina predsjednika, a cilj je da se mobiliziraju privatna ulaganja prema pravilima slobodnog tržišta posredstvom posrednika, financijskih, e, složenih financijskih instrumenata, a u cilju ostvarenja strateških e, projekata koje je bilo teško financirati. No, ti ciljevi jednostavno nisu ostvareni jer većina odabranih inicijativa bili su projekti koji nisu imali poteškoća glede financiranja i ti bi projekti vjerojatno nastavili i bez takvih ulaganja, bez takvih intervencija. A s druge pak strane, logika prema kojoj treba prepustiti tržište da djeluje bez kvota i bez konkretnih ciljeva je zabilježno neuspjeh, tako da upravni odbor e, morao napraviti određene prilagodbe i uspostaviti ograničenja glede uporabe fondova jer su vidjeli da ukoliko im se prepusti e, da samostalno djeluju onda će kapitali se koncentrirati tamo gdje već postoje projekti financiranja i velike isplativosti. Junckerov plan nije riješio jedan puno veći i ozbiljniji problem, a to je ulaganje na europskoj razini i nedostatak koherentnosti i međusobne komplementarnosti između politika Europske unije i njezinih projekata ulaganja. Evo, privodim kraju svoje izlaganje. Dakle, svi oni koji ovdje rade znaju to. To je bilo prokazivano od strane raznih e, intervenata, među kojima je Europski revizorski sud, a to je jako ozbiljno u sektoru transporta i energetike. Dakle, mi odobravamo izvješća kako bi se govorilo o teritorijalnoj koheziji, o zapošljavanju na lokalnoj razini, o drživih radnih mjesta, o smanjenju emisija, i stakleničkih plinova ili o uporabi sekundarnih infrastruktura i mreža, no nažalost većina tih ulaganja idu u suprotnom smjeru. No eto, imajući to na umu. Ja doista ne znam zašto se govori o produženju Junkerova plana do 2020. Jednostavno bi trebalo govoriti zamjenom tog plana, planom ulaganja koji će biti sukladan sa političkim prioritetima održivosti i e, fokusiran na države članice koje su suočene s najvećim poteškoćama, a ne nužno da se stvaraju neke paralelne strukture e, donošenja odluka e, i sa čitavim nizom financijskih posrednika koji se naravno i e, odbora. Toliko. vas hvala, evo ja ću vjerojatno također povezati ova dva izvješća jer je teško potpunosti ih odvojiti kada se govori o e, provedbi FC a 1 i eventualnom produženju, prebacivanju na fc 2, dakle, možemo, da, tu ima vjerojatno neka veza. Dobro, teško je naći tu vezu kada se, procijen, kada se pročita evaluacija, jer oni uvijek kažu da je sve dobro, odlučuju se da će biti dobro i onda, onda se kaže da je dobro, to je malo njihova logika. Dobro, ja razumijem da je to njihov, njihov glavni njihova glavna stvar, ali mi bismo ovdje u parlamentu trebali biti neutralniji i objektivniji i stoga i kritični. Jer ako samo sagledamo provedbu FCA1, što je tu ostvareno, pa, <laughs> znate, postavljaju se s pravom neka pitanja. Najprije vidimo da je FC1 prikazan kao ulaganje u novo gospodarstvo, idemo u neku tranziciju, idemo na nešto drugo. Ako sagledamo brojeve, tu je business as usual za Europsku investicijsku banku. Dakle, gdje je taj neki novi polet promjena u ulaganjima? Nemojte me krivo protumačiti, mi se doista, mi se slažemo, zalažemo za ulaganja, ali FC1 namjerno je predložen kako bi se stvorila neka promjena, a ne vidimo tu promjenu i moramo to kritički sagledati, a ne samo reći pa dobro, eto, malo ćemo to promijeniti i poboljšati mrvicu i onda će doći do promjene. Ne, Europska investicijska banka se bavi svojim ustavljenim načinom poslovanja i samo uzima e, novce poreznih obveznika Europske unije. I lijepo se zabavljuje. Mi nemamo šta reći o njima. Dakle, imamo godišnje izvješće, ali to se stavi na... E, stavi na policu nakon plenarne i gotova, gotova priča. Dakle, moramo biti pažljivi šta radimo ovdje. I ako se također e, sagleda kako je, kakva je geografska distribucija, moramo paziti što se tiče transporta. Vidimo do kraja iduće godine, dobro malo se stvari mijenjaju, ali do kraja prošle godine više manje tri četvrtine su otišle u e, prvih europskih 15 e, zemalja članica. Dakle, to su europske zapadne zemlje a one baš i nemaju najvećih problema u jazu ulaganjima, osobito kada vidimo neke konkretne projekte, vidimo Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Francuska, Nizozemska. Dobro, ja jesam iz Nizozemske, mogu vam reći da e, u Nizozemskoj nemamo baš najvećih problema sa ulaganjem u Europu, ali opet novci FCA a idu tamo. Dakle, tu imamo problema glede provedbe FCA a 1 i doista mislim da bismo trebali biti jako kritični prije nego što samo, nego što samo potpišemo uh, e, bjanko e, produženje. Dakle, to je ukratko ono što ja mislim i imam drugih kolega koji su znatno kritični. A što se tiče izvješća koju je obradila Ines, doista sam joj zahvalan njenom radu, jer ono gdje predlaže poboljšanja, mi su uveliko slažemo s tim, tako da ćemo vjerojatno dodati samo nekolicinu tema e, koje se tiču nedostatka transparentnosti u postupku odlučivanja, jer znam da su predložene na neka unapređenja FCA 2, ali onaj semafor koji bi se trebao koristiti za prioritizaciju projekata koji bi trebali prioritetno dobiti novce, e, nudi se da se to objavi na kraju kada projekt e, bude već realiziran, ali to je kroz nekoliko godina i uopće nemamo pojma koji je postupak odlučivanja koji primjenjuje Europska investicijska banka. Dakle, mislim da to treba doista poboljšati. Zatim, što se tiče privatno-javnog e, partnerstva, tu postoji težina da se kaže da, da je dobro kako god bilo i šta god da se radi. Mislim da moram sagledati neke primjere gdje vidimo, e, ima nekih elemenata gdje ima nedostatak e, transparentnosti, ali bilježi se i sukob interesa. Evo imam jedan projekt e, zaobilaznica u Bratislavi predlažem da e, kolege pročitaju Bankwatch report izvješće, dakle, gdje ljudi imaju doista velikih problema o suku interesa između privatno javnog partnerstva. Dakle, ne možemo uvijek reći sve u redu kad, se spoje privatno i javno, jer problem je što e, će gubici biti javni, a privatni privatni će biti dobici. Dakle, ako to tako, ako tako tome pristupamo, onda moramo doista malo bolje sagledati što radimo sa e, sredstvom poreznih obveznika. Dakle, mislim da ćemo ići tom logikom i potpuno se slažemo s Ines i podržavamo je glede poboljšanja izvješća i njenih inicijativa. E, postarajmo se da parlament bude ozbiljan u ovome i da samo ne potpisujemo slijepo ono što se traži za FC2. Dakle, da, jasno je da hoćemo ulaganja, ali doista treba e, prave promjene i u Europskoj investicijskoj banci. Hvala gospodine Predajem sada riječ e, drugim zastupnicima na jednu minutu, jer moramo saslušati komisiju. Najprije gospodin Marinesku ima riječ. Najviše hvala. Predsjednice. Dakle, tu su dva dosija koji se paralelno razvijaju. Prvi je provedba koja je pokrenuta davno i nije mi jasno zašto imamo vremenski isti rok za isto, jer po mom mišljenju zaključci primjene prvog bi se trebali iskoristiti kako bi se poboljšao drugi dosje. Ehm, ja sam izvjestelj za ITRE za mišljenje po ovom pitanju. Što se pak tiče novca, prošli put sa FSM 1 Uveliko smo pokušali smanjiti razinu jamstvenih sredstava kako bi se smanjio doprinos e, obzora 2020. To nisu, na to nisu pristale, a sada to oni predlažu. Prošli put se vodila velika rasprava kako bi se pokrenuo, e, kako bi se upotrijebili novce e, instrumenta za povezivanje Europe i obzora 2020. Dakle, možemo sad inzistirati da se napravi ista stvar, jer su oni sad to napravili. Uzeli su novce A što se tiče geografske distribucije, to su zajmovi, znate. Dakle, ne možemo naći bolji način da napravimo geografsku distribuciju, ali možemo tražiti da maksimalno 10% ukupnog iznosa ide, bude dodijeljeno jednoj zemlji. Možda bi to bio, bilo, bio pravedan zahtjev. Hvala. Hvala, sada riječ ima gospodin Nilsen. Izvolite. Najprej hvala, bit ću kratak s obzirom da imam minutno na raspolaganju. Najprije gospođa Ajala Sender eh, izradila je jako dobro mišljenje. Vidjet ćemo da li ga možemo unaprijediti. Slažem se onim što su zelni rekli ovdje. A to je da tržište mora biti pod kontrolom i mi smo ti koji ga možemo kontrolirati. Tržište ne može samo to raditi. Mi moramo biti ti koji će dati smjernice. A sad imam jedno pitanje ovome se raspravlja i na drugim odborima, na odboru regiji. Tamo se raspravlja, na primjer, o tome da veliki dio financija će se uzeti iz regionalnih fondova. Regionalni fondovi koji su izraz solidarnosti razini, na europskoj razini. Dakle, ako ne budemo time upravljali na taj način, onda postoji opasnost da velika ulaganja, gdje ima veliki kapital, e, na primjer u bogatim regijama, oni se mogu dopustiti da sufinanciraju to. No, treba nam još razina solidarnosti u ovome, solidarnosti među državama članicama i iskustvo pokazuje u, regionalnim fondovima da je da se to tur radi u regionalnim fondovima. Mislim da stvar mora biti jasna. Regionalni odbori to e, znaju i što se koridora tiče, isto tako koordinator to znaju, projekti su uspješniji ako je lokalna i regionalna razina uključena postupak donošenja odluka. I mislim da je to nešto što moramo imati na umu i jasno to naglasiti. Hvala, gospođa Revodalon, izvolite. Hvala Ines Ajali na njezinu projektu koji naravno ide u pravom smjeru doista je jako važno vratiti transport među korisnike europskih fondova za strateška ulaganja. Svi smo to rekli na ovom odboru i svi slažemo s tim. No, isto tako ne treba uzimati sredstva iz e, instrumenta za povezivanje Europe i prelagoditi ciljeve jamstvenog fonda kao što je to predloženo. Dakle, ovaj taj instrument za povezivanje Europe dokazao je svoju korisnost i treba nastaviti s njim. Zatim, e, cilj od 20% za transport e, čini mi se smislenim kako bi se, jam, kako bi se jamčilo europskim fondovima da rade na tome. Treba se u, srede u fokusirati na održive projekte i to su dobri prijedlozi komisije, isto tako i autoceste. E, zaključno želim e, inzitirati i naglasiti članak četvrti koji je smislen gdje se isključuju javna ulaganja iz izračuna deficita. Mislim da to uvijek ista prička se ponavlja, ali ne smijemo odustati toga. Više e, lokalnih razna su nam rekli da je taj način izračuna velika kočnica za ulaganje i ovaj put nadam se da će komisija i vijeće moći ponuditi pravu fleksibilnost, paktu stabilnosti. To je već rečeno i od strane jednih i od drugih. Dakle, hvala. Želim vam puno sreće i dalje ćemo pažljivo motriti na razvoj ove. Hvala gospođo Rovodalon, a sada gospođa Arnautu ima riječ. Hvala predsjednice. Što se tiče 19.20 točke, bit ću kratka. Što se tiče ulaganja u transport, FC ne odgovara očigledno potrebama dionika bilo i privatnih bilo javnih. Dokaz tome jeste da angažirana sredstva ili jamstvena sredstva su veliko nedostatna glede financijskog i ekonomskog konteksta koji je već dovoljno narušen. Dakle, ovdje sada radi o produžetku tih mjera uz neke male izmjene, ali to je tu se, se anuliraju otprilike svi fondovi ulaganja na europskoj razini koji su jako potrebni. Ovi, ovaj fond eh, hoće zamijeniti instrument za povezivanje Europe, ali i hoće se izmijeniti FC, da se napravi FC2 i nada se da će to eto, biti dostatno. E, mislim da to nije e, prihvatljivo. Bojim se da se, isključuju, da se isključuje većina cestovnih projekata, a kroz dvije godine bi bilanca FC-a e, mogla biti još manje zadovoljavajuća nego što je to sada. Hvala. Hvala gospodine Krameri. budite kratki, molim vas. Hvala lijepo. Ja sam htio na tri stvari ukazati. Prvo, Eh, vi zapravo nastavak projekta radite obično nakon što ste prvi dio projekta analizirali, vidjeli koje ste greške počinili, vi ih nominirate, kažete ih i onda pokušate ispraviti i onda idete dalje. A to se ovdje nije dogodilo. A onda drugo, transparentnost. Ja sam već pitao šta je sad eh, s ovim projektima koji su prijavljeni, koji su usvojeni, koji su odbijeni, zašto su odbijeni, gdje su te argumenti, kako je to izgledalo, nemamo uopće, ništa nije objavljeno, nemamo transparentnost u vezi s tim. I treće, a to je javno-privatno partnerstvo. U Njemačkoj imate revizorski sud je napravio analizu svih tih javno-privatnih partnerstava i pokazali su da su možda jedan do dva projekta bili isplatni, svi ostali su bili katastrofa puno skuplje nego da je to išlo direktno iz privatne ili zapravo samo iz javne ruke. Onda smo pitali o Švicarskoj kako je to kod vas, a oni su rekli da mi ih ubijamo generalno, kaže švicarci. Zato što kritične projekte tako i tako privatnici neće raditi. A oni dobri i pozitivni, to ćemo rađe mi kao država napraviti, jer ćemo onda sami zaraditi. Očito su švicarci tako pametni, a mi smo tako glupi i zato stalno iste greške počinjemo. Prema tome, svi oni ciljevi koji su prije bile vezani za EFSU, u prvoj fazi nisu ostvareni. Prema tome, čemu sada nastavak onoga što nije bilo dobro i što je netransparentno? Hvala, predajem sada riječ komisiji. Gospodin Đorđe Kazoni, dobar dan, želim dobrodošlicu. Imate riječ i molim vas da nam date konkretne odgovore na postavljena pitanja, bilo da se radi o transparentnosti, o e, metodama rada. To nam je potrebno kako bismo mogli anticipirati nastavak rada u izvješću gospođe Ayala Sender. hvala, hvala predsjedništvu i odboru što su komisiji dali mogućnost da odgovori na pitanja. Najprije želim općenito reći da sama komisija ima, e, kritički sagledava Evropski fond za strateško ulaganja i napravili smo dakle i internu i vanjsku ocjenu i e, imamo ocjenu e, Europske investicijske banke i od, mm, Europskog revizorskog suda. Dakle, ne smatramo da je EFSI savršen takav kakav jest, već ga treba e, unaprijediti, poboljšati. Dakle, neki elementi koji, na koje je ukazao ovaj odbor u zakonodavnom postupku su, su nam poznati. Što se tiče nekih elemenata koji su ovdje spomenuti, bili bismo jako e, obazrivi glede danjeg smanjenja sredstava. Mislim kada je komisija predla, napravila, iznijela novi prijedlog, e, htjela je napraviti jedan novi finanski neutralan paket, e, paket e, mjera, osobito što se tiče sektora transporta, koji je već dao svoj doprinos u FSU1 u uspostavi, u formiranju jamstvenog fonda i iskustva koje smo imali sa instrumentom za povezivanje Europe. U biti tu je sam EFSI mogao financirati brojne projekte, ali komisija je predložila da se malo smanji proračun za instrumenta za povezivanje Europe i na taj način da se napravi protuteža tih rezova tako što će se e, sredstva, proračunska sredstva iz instrumenta za povezivanje Europe staviti u blending i predložili smo također i nedavno ukupni, povećanje ukupnog proračuna instrument za povezivanje Europe, što dakle već daje više sredstava e, proračunu sektora sektor transporta. No ima jedno područje u kojima je sektor transporta svojevrsni laboratorij i za novi višegodišnji financijski okvir Dakle, inovacija glavna je blending i tu vidimo da je komisija pokrenula postupak e, mješovitog financiranja, jer ne možemo financirati iste projekte e, bespovratnim sredstvima i e, kreditima. Dakle, to su dvije različite stvari. što se tiče dodatnosti, tu su spomenute brojne, aspekte, osobito u transportu vidimo važne stvari za samo tržište i mogućnosti Europske investicijske banke da financira projekte koji mogu biti financirani na tržištu, ali se treba fokusirati na one koji imaju više poteškoća za financiranje. Moramo poštovati određen kriterij projekata, eh, mreže, TNT, osobito prekograničnih. Dakle, mi nismo baš veliki ljubitelji sektorskih kvota jer moramo ispoštovati neka pravila i ne smijemo praviti sektorske iznimke u paktu stabilnosti jer to dovelo pitanje samo europsku konstrukciju donekle jer ovdje Uvijek radimo na pravilima privatno-javnog partnerstva i dodatne smjernice su napravljene i radimo na dodatno na tome da se to dodatno pojasni. Što se tiče transparentnosti, komisija je već pojačala u svom prijedlogu za FC2 razum transparentnosti. Mislim da je to uveliko povezano uz dodan uz dodatnost. I zato smo tražili od odbora za ulaganja da e, se nova jamstva primjenjuju na nove projekte FCA, da se dodatnost poštuje. E, ovaj semafor će biti javan nakon e, zaključenja postupka, ne dvije godine kasnije, ali e, postoje neke, neka mjere povjerljivosti koje mora biti ispoštovane. I tako će i parlament, ali i, i društvo općenito biti bolje upoznati sa projektima FCA. Zaključno želim reći nešto jako važno. Dakle, Evropska, mhm, evropski sustav... Mhm. Savjetodavna platforma za ima jako važnu lokalnu i regionalnu ulogu, jer na toj regionalnoj i lokalnoj razini se stvaraju projekti i tu sponu nismo e, imali, tu smo imali određena pomankanja u FCU, a tu sada pružaju u FCU 2 e, podrške i pomoć za, na primjer, prekogranične projekte. Hvala. Hvala. Ponovno ću dati riječ gospođi Ajali Sander, jer smo evo, počeli se doticati i sljedeće teme koja nam je na dnevnom redu, o kojoj će govoriti također gospođa Ajala Sander, pa evo sada vam ponovno dajem riječ. Hvala. Evo, samo kratko. Hvala vam na e, svim komentarima. I naravno očekujem amandmane koje kolege žele uložiti i sasvim je jasno zašto ste dali sve ove komentare koje, koje smo čuli. Ako mi dozvolite ja bih samo dodala još neke elemente. Čuli smo izlaganje komisije o e, procentima. Znamo da se naši procenti ne dopadaju komisiji, ali e, što se tiče banke, mi smo saznali, a to vrlo dobro zna i komisija, da se EFSI do sad koristio kao instrument e, za promoviranje komisije jer e, Europska investicijska banka svaki put e, kada najavi neki projekt komisija kaže da to ne ulazi u okvir EFSI-a već u okvir nečeg drugog a iz EFSI-a su se financirala sva, e, svi tekući projekti, što nije bio cilj EFSI-a. EFSI je instrument za ulaganje kako bismo izbjegli e, prekomjerne razine stope nezaposlenosti u Europi, dakle u cijeloj Europi imamo problem nezaposlenosti mladih e, ispod 30 godina. I htjeli smo uz EFSI E, ojačati gospodarstvo i boriti se protiv nezaposlenosti. Ako još uz to uspijemo izmijeniti e, velike gospodarske aspekte i dobiti održivo gospodarstvo koje će biti učinkovito, onda je to sjajno. No prvi cilj EFSI-a je nedvojbeno bio ojačati e, gospodarstvo i pomoći zemljama koje imaju velik deficit kako bi e, te zemlje mogle dobro funkcionirati u Europi. A znam da pučani nisu e, nužno za ovo izvješće, barem ne za cijelo, no ne zaboravite da e, jedan dio pučana e, se ipak zalaže za to. Ne znam što se dešava s mikrofonom, isključuje se i uključuje. Za vrijeme glasanja prije neki dan smo vidjeli da e, su mišljenja podijeljena. Ne što se tiče pakta o stabilnosti, ali što se tiče samog pitanja EFSI-a bilo je potrebno da nam EFSI omogući da napredujemo na određenim područjima gdje ne postoji fleksibilnost pakta stabilnosti. E, države članice moraju moći iskoristiti EFSI kako bismo nadoknadili manjak e, fleksibilnosti e, pakta za stabilnost. Ne znamo što je sad sa kohezijom. Pakt za stabilnost se negdje poštuje, negdje ne a mi moramo poštovati jednako sve europske odredbe. Glede amandmana, ja eh, ih, kao što sam rekla, očekujem od vas. Nadam se samo da eh, komisija neće miješati previše EFSI sa strukturnim fondovima, jer do sad ste to eh, radili i na taj način e, plašite one koji bi e, mogli imati koristi od ove kohezijske politike i koji imaju pravo na e, potpore u onim postocima u kojima su ih su imali na to pravo i do sada. A vi ste sada nam nametnuli računicu koja je jako složena. Što se tiče Europskog fonda za investicije, jedan od ciljeva efsi Odnosno, cilj EFSI-a nije bio taj da e, pokrene gospodarstvo u e, zemljama koje su kaskale za drugima, već da e, ojača gospodarstvo u cijeloj Europskoj uniji. Jer one zemlje koje koriste strukturne fondove imaju dovoljno e, kapitala, stoga se moramo okrenuti i prema drugima kako bismo obuhvatili cijelu Europsku uniju i kako bismo ojačali europsko gospodarstvo. Sada moramo pokušati vidjeti na koji način zemlje koje koriste kohezijske fondove mogu imati više ulaganja, više financiranja, kako im banke mogu pomoći. Mislim da je to nešto što je izvedivo i o tome moramo razmisliti. Hvala. Hvala gospođo Ajala Sander. Sada ću predati riječ gospodinu Rikeu koji je također izvjestitelj e, za provedbu Europskog fonda za strateška ulaganja. Hvala. Moram priznati da nisam uspio e, e, pratiti ideju prema kojoj trebamo prvo reći E, koji je zaključak, a nakon toga izanalizirati cijele projekte. To mi nije baš sasvim jasno. Znam da moramo vidjeti koji je zaključak EFSI-a u ovom izvješću. E, nismo imali toliko burne rasprave jer smo se svi uglavnom slagali sa aspektima izvješća. Najprije želim reći da mi je drago što smo izradili izvješće za novi prijedlog e, direktive samo godinu dana nakon e, prvog EFSI-a, što znači da je to vrlo brzo urađeno. Mislim da i Europska investicijska banka treba napraviti e, kritiku EFSI-a i pomoći nam u ovom izvješću tek kada izvučemo zaključke o EFSI-u, možemo e, dati preporuke za naredni e, period. Ne moramo e, nužno o tome razgovarati u okviru među višegodišnjeg financijskog okvira. Što se tiče E, zaključaka o EFSI-u. Ines je već o tome dosta e, govorila. Neću sada detaljno se osvrtati na to. Kolega iz e, kluba GUE je također spomenuo neke aspekte kada izvlačimo zaključke, ne izvlačimo ih eh, samo da bi izvukli zaključke, već i da bi napravili dijagnozu bolesti i izliječili eh, bolesnika, odnosno pacijenta. Eh, stoga to moramo učiniti i ovdje. Što se tiče prve trećine efsi tu smo uspjeli iskoristiti više od jedne trećine troškova e, uz koeficijent e, multiplikatorski e, koeficijent koji se nije temeljio na objektivnim činjenicama. Dakle, kvantitativni početak EFSI-a je bio dobar i ohrabrujući. Ali što se tiče ovog drugog dijela, tu stvari nisu savršene i tu je došlo do rasprava i kritika ako je sve u redu sa kvantitativne strane, ali nije sve u redu sa kvalitativne strane, onda e, to znači da e, loše trošimo novac, a to nije naš cilj. Evo, pokušat ću kratko govoriti jer je dosta toga već rečeno. E, mi se slažemo sa tematskim i zemljopisnim zemljopisnim e, podjelama o kojima se e, raspravlja između zemalja kohezije i konkurentnih zemalja, između e, područja prometa i drugih područja u okviru EFSI-a. Drugo, želim reći da promet nije obuhvaćen dovoljno u EFSI-u, a e, znamo i zbog toga se i mi bunimo. E, europska dodana vrijednost treba biti e, ključ za političke mjere, a ne proračunske mjere. I u tom smislu ne želimo podržavati projekte koji nemaju europski europsku dodanu vrijednost. E, glede načela dodavanja, to je ključno, to je e, bitno za povećanje kapitala Europske investicijske banke, ali i bitno za sve one projekte koji se ne mogu financirati na tržištu. Glede transparentnosti, puno smo o tome govorili, pa ta transparentnost je tu, samo je treba dobro koristiti. E, glede privatnih i javnih E, investicija i partnerstava, mislim da EFSI može e, ojačati obvezu e, transparentnosti. Učinkovitost je također prisutna. Meni je drago što sada imamo EFSI 2. Nadam se da ćemo se uspjeti dogovoriti o preporukama. A zaključak EFSI 1 je za mene sljedeći. E, drago mi je najprije što pravimo zaključak. Mislim da je to kvantitativno govoreći e, velik uspjeh, ali da je potrebno e, uvesti neke prilagodbe što se tiče kvalitativne strane ovog fonda. Hvala najljepša su izvjestiteljima. Podsjećam vas da je rok za ulaganje amandmana treći veljače u 12 sati za e, ova dva predloga izvješća. Hvala vam najljepša, a sada prelazimo na e, predstavljanje komisije o uslugama prekogranične isporuke paketa. Tu imamo izvjestiteljicu, gospođu Lucy Anderson, a e, gospodin Wim van der Kamp traži riječ. Ispričavam se, ali ja sam mislila da ćemo sada raspravljati e, drugu temu dnevnog reda o ESI. EFSI. Učinili smo da smo sve sada pomješali, a slažem se sa Basom da e, nije bilo dobro raspravljati prvo o EFSI-u 2, a tek onda napraviti procjenu o EFSI-u 1. Ako mi dozvolite, ja bih htio nešto reći o EFSI-u 1. Mede namens collega Pieper. Monsieur, u ime gospodina Pipera. Gospodine eh, Van de Kamp, eh, vi želite dodati nešto o izvješću o eh, provedbi fonda za investicije, jesam li u pravu? Da, u redu, s tim da moramo poslije ići dalje. Imate minutu i pol. Hvala. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Evo, ja ću pokušati govoriti samo kratko. FC1 je e, kombinacija e, izvješća gospodina Rikeja i i Sander. FC2 e, je izvješće koje isključuje gospodina Rikeja jer je gospođa Jela Sander se samo bavila njime. I to je već samo po sebi dobro ali i dalje nam nije jasno da li je fc 1 bio pozitivan za promet. Sasvim je jasno da je to još uvijek u tijeku, da je FC2 e, dio e, FC1 i da su e, privatna javna partnerstva jako pozitivna, ali moramo znati da li je to bilo u cilju komisije i koji postotak ćemo imati za promet. Mislim da to treba biti jasno, naročito u nekoliko narednih mjeseci. Ja znam da se tu radi o dugoročnom planiranju i da se nikad ne može točno reći hoće li sve to moći e, odpočeti 2017. 17. i 21. ali je bitno spomenuti dodanu vrijednost prometa e, i investicije u promet, naročito u željeznice i to je tema našeg odbora. Mislim da je gospodin Marinescu također to spomenuo. E, moramo razmotriti instrument za povezivanje Europe nakon 2020. godine i zajamčiti da e, nastavimo dobivati potpore jer ne možemo sve pretvoriti u zajmove. Hvala. Gospodine Wim van de Kamp, e, vi ste rekli nešto što je zaista relevantno, jer FC1 je taj koji nam treba zajamčiti ulaganja u promet. FC1 je instrument iz kojeg moramo izvući sve pouke kako bismo mogli nastaviti raditi s FC2. E, ja ću raditi na tome da se ono što se nalazilo u EFSI-u 1 pronađe i u EFSI-u 2 za promet i da to e, bude e, nešto što će se ticati dugoročnih ulaganja, naročito e, u željeznice. Govorili smo o nekim urbanim projektima, to je sve povezano i ja naravno ću to budno pratiti. A sada nastavljamo, pa vas Molim da se vratimo na predstavljanje dakle, komisije o uslugama prekogranične dostave paketa, a e, predajem riječ predstavnici komisije koja ima na raspolaganje nju 10 do 15 minuta, a nakon toga gospodina Artu. Dakle, prvo ćemo čuti komisiju. Ari Temerk, c'est ça Vous Gospodin e, Ari Temerk, e, vi ćete nam održati izlaganje o uslugama prekogranične e, dostave paketa. A nakon vas će izvjestitelj imati riječ kao i izvjestitelji u sjeni i drugi zastupnici koji žele sudjelovati u raspravi. Hvala lijepa. Evo, komisija će vam sada predstaviti naš prijedlog uredbe o dostavi, prekograničnoj dostavi e, paketa iz svibnja 2016. Ali da vam kažemo samo kratko. Dakle, mi pokušavamo zapravo e, ovdje regulirati sve što se događa na europskom tržištu, povećati transparentnost prekograničnih cijena Zatim povećati jasno mogućnost da se one mogu platiti te cijene za prekograničnu dostavu, a i ojačati konkurentnost kod prekograničnih dostava paketa i općenito te elektronske prodaje, time što ćemo pomoći i omogućiti da svi imaju iste šanse i da treće stranke mogu isto tako nastupati na tom tržištu. Sad što se tiče konkretnih odredaba ovog prijedloga uredbe, da vam dam prvo jedan mali pogled na kontekst čitave inicijative zakonodavne. Dakle, taj prijedlog je, kao što možete zamisliti, rezultat velikih konsultacija, velikih savjetovanja svih dionika i vrlo dubinskih analiza i imamo procjenu učinka koja ima ništa manje od nego 300 stranica. A prijedlog nije isto tako nimalo izolirana inicijativa, zato što je to dio ukupne strategije o jedinstvenom digitalnom tržištu, jedan od 16 zakonodavnih prijedloga koji su u vezi s tim objavljeni i, povećanje, i poboljšanje elektronske trgovine prekogranične i dalje za nas jedna od vitalnih prioriteta, a dostava paketa paketa prekogranična je zapravo jedan od najbitnijih dijelova toga. Ono što smo uh, uspjeli zapravo shvatiti kad u razgovorima sa potrošačima i sa prodavačima, pogotovo na veliko koje prodaju e, prekogranično vidjeli smo da je jako komplicirano, zašto to ne raste ta vrsta prodaja zato što je jako komplicirana i skupa sama dostava. inače je vrlo specifično kazano, ovaj prijedlog je zapravo nastavak na onaj plan rada kada je komisija 2013. koja je objavila 2013. za, za poboljšanje dostave paketa u Europi kod elektronske prodaje. I mogu reći da je od 2013. do danas u Europi jako puno učinjeno da se popravi situacija i to poseže od standardizacije tog načina dostave do različitih europskih e, pečata kvalitete i potvrda kvalitete kod toga, a posebno bih istaknuo pozitivni razvoj koji smo zabilježili kod pružatelja univerzalnih usluga, jer oni zajednički uspostavljaju jedan interoperabilni zajednički servis uslugu dostave, prekogranične dostave paketa i to se jasno odvija pod kišobranom zajedničke, dakle udruge, sve, sve evropskih e, udruge poza poštanskih usluga, svih koji pružaju poštanske usluge. A ujedno je provedeno i usklađivanje oznaka tih paketa i mi mislimo da je ta povezanost koja je tu nastupila, to procjenjujemo kao jedan vrlo pozitivan razvoj na tom tržištu. Nadalje, mi smo vrlo brižno proučili rezolucije koje je parlament u vezi s tom dosijeom objavio. Evo, najned, i nedavno i izvješće o implementaciji direktive o poštanskim uslugama. I ono što smo naučili iz parlamentarnih rezolucija i vaših izvješća je da ima jako puno konkurencije na tom tržištu dostave paketa i posebno na nacionalnim tržištima, domaćim tržištima, ali jako je, to je dobra stvar, ali vidimo da je puno napretka postignuto. Međutim, ostalo je još uvijek jako puno izazova glede prikupljanja podataka o transparentnosti cijenama i mogućnosti da se to plati, plativosti tih cijena. I zbog i kao i zbog toga smatramo da su posebne mjere potrebne. U tom kontekstu bih e, istaknuo jednu vrlo e, detaljnu analizu koju je Europska komisija dala, izraditi o toj dostavi paketa. Mislimo da je to jako dobra studija koja upravo pokazuje komisiji i svima nama gdje su najveći izazovi i gdje su najveći problemi. Dakle, prvo cijene su još uvijek previsoke za neproporcionalno visoke za prekograničnu dostavu. Naravno, postoje ekonomski aspekti zašto je prekogranična dostava skuplja nego nacionalna. Jer ovdje imate visoke barijere kad izlazite iz jedne u drugu zemlju, to su naravno nastaju dodatni troškovi. Onda cijena rada je različita u različitim zemljama, to isto povećava cijenu. Ali evo, moj najdraži primjer, ako pošaljete jedan standardni paket od dve kile žene iz Nizozemske u Španjolsku mi plaćamo 13 eura. Ako povratimo isti taj paketić iz Španjolske u Nizozemsku, odjedan put plaćamo 32,74 eura. A to baš nema puno smisla. U čem, gdje je tu logika? A možemo vam još puno drugih primjera dati, ali nemamo vremena da vam sad to navodim. Ali to je ta vrsta primjera koju mi na, koje, na temelju kojeg mi ilustriramo kako se nešto stvarno čudno događa u tom području od dostave paketa prekogranične. Prema tome, dokazi nam pokazuju, ekonomski dokazi pokazuju da u prosjeku prekogranična dostava e, koju daju pružatelji univerzalnih usluga zapravo skuplja od nacionalnih i to u u prosjeku. Ne uvijek, ali u prosjeku. I sad se mi možemo pitati tko to kontrolira, ali zapravo gotovo da i nema kontrole. Jer to bi bila ureda regulatornih tijela nacionalnih, a postoje i stručnjaci za kontroliranje, recimo nacionalnih dostava i nacionalnih operatera ovih univerzalnih usluga, ali nema ih kad su prekogranični. Jer pola regulatora u u, Europi prikuplja podatke o dostavi paketa, ali ne svi, onda je to jako teško povezati. Prema tome, Europska komisija odlučila izaći sa svojim jednim prijedlogom uredbe kako bi se sve ti problemi i pitanja riješila. E pa sada uđemo u samom zapravo tekst i u sadržaj same uredbe. Kao prvo tu se potiču sve industrijske inicijative da se pojača ta vrst trgovine, a drugo, posebno želi štititi sve one najosjetljivije skupine naših građana, kao onih pogotovo koji žive u najudaljenim područjima kao otocima ili nekim planinama, a s druge strane žele i male prodavače zaštititi koji nemaju veliku mrežu, nemaju veliku prodaju, ne mogu zato što imaju ogroman promet i ugovoriti niže cijene, nego imaju malu količinu robe koje prodaju, malo paketa. Prema tome i njih treba zaštititi jednako kao i ove štetljive potrošače. Naravno, ova uredba nije, nije zamišljena kao jedna izmjena direktive o poštanskim, e, poštanskim uslugama, nego kao jedan korak dalje. I osim toga se ona dobrim dijelom temelji uzela je u obzir sve ono što je parlament objavio u svojoj rezoluciji u rujnu prošle godine. U praksi vidimo tehnički gledano veliki dio paketa se šalje kao pisma i tretira kao pisma. Ali nemojte zaboraviti da bi se cijela stvar e, shvatila, moramo naravno uzeti u obzir i direktivu o poštanskim uslugama. Da vam dam nekoliko detalja nekih odredaba, barem onih najvažnijih odredaba ovog prijedloga. Neću vas zamarati sa tehničkim detaljima, ali ono što ću učiniti, fokusirat ću se na one stvari kojima se još uvijek e, u vijeću raspravlja, ali i s našim dionicima. Dakle, da počnemo sa onim e, člankom drugim, a to su definicije određivanje pojmova. Mi smo zapravo se držali kompletne terminologije i definicije koje su bile direktive o poštanskim uslugama. Prema tome imamo definiciju u službi za dostavu paketa, zatim, ali nemamo definiciju samog paketa. I e, to vam možda djeluje malo čudno, jer ima tu jako puno tehničkih detalja o poštanskom radu, o radu UPI, UPI servisa i tako dalje, ali smo i bilo bi možda, bilo bi dosta zapravo smisleno da imamo da definiciju, ali to će se još vjerojatno uvesti. Zatim članak 3, to su regulatorne odredbe i to je vrlo bitno. Ovdje vidimo dakle koja je uloga nacionalnih regulatora. Oni dobivaju zadaću da poprave svoj sustav nadzora te vrste dostave paketa na tržištima kako bi se identificirali recimo različiti uzorci kako djeluje ta konkurencija na tom području, da vide šta je ispravno, šta je krivo i zatim da nam prikupe sve informacije i da na jedno centralno mjesto sve informacije o pružateljima univerzalnih usluga, dakle onima koji dostavljaju E, dopreme i onda da tu naravno budu informacije o tome koja vrsta paketa se dostavlja najviše kako to ide statistički podaci i tako dalje. I zatim vrlo, vrlo vitalan podatak koliko ljudi radi za ove dostavljače paketa. Jer upravo to je bitno, to je onaj najvažniji dio koji formira cijenu te dostave. Može se grubo kazano reći da u cijelom proizvodu kad ga čovjek plati, kad nešto kupi elektronski, oko 60% troška ide zapravo na dostavu tog paketa naravno to je samo prosjeku, ali otprilike toliko iznosi. Mi smo vrlo sretni što smo ovaj prijedlog uspjeli e, dovršiti i staviti na stol i otvoreni smo za svaku raspravu daljnju o tome, o tome ali pazite, ne treba uzeti samo u obzir koliki je recimo prosječan broj e, ljudi zaposlenih u punom radnom vremenu, nego su bitni i oni koji rade kroz outsourcing kao samostalni ljudi po nalogu za te univerzalne dakle pružatelji univerzalnih usluga ili oni koji su zaposleni pre samo na ono određeno vrijeme ili i tako dalje. Zatim, pitanje na koje se sve operatore odnosi taj članak 3 koji regulira njihovu djelatnost na sve operatore ili samo na neke. U svakom slučaju komisija tendira tome da uključi sve operatore, znate tu je jedan vrlo poznati onaj lanac, E, onog ko sudjeluje u dostavi. Dakle, imamo one koji slažu, koji sortiraju, koji transportiraju, koji na koncu dostavljaju. Ima puno karika u tom lancu dostave. I e, onda naravno oni funkcioniraju, rade prema različitim pravilima. Neki od njih rade prema setu propisa o samim logističkim datostima, drugi rade prema onima o transportu, treći o ovom, ali mislim mi trebamo sve one od onih koji sortiraju do distribucije u cijelom lancu obuhvatiti i željeli bi da se ova uredba na sve njih primjene. S druge strane, e, dakle, točka 6 članka 3 se odnosi na one operatore koji imaju manje od 50 zaposlenika. To je dakle onaj prag za mala i srednja poduzeća. Drugim riječima, mi nismo željeli natovariti na leđa malima o nepotrebne terete. Jer vidite, još uvijek 90% čitavog tržišta pokrivaju, čak i kad se uzme u obzir ovaj prag od 50 ljudi, samo oni veliki. Prema tome, ali už naravno otvorni smo za danju raspravu s vama. Govoreći o smanjenju administrativnih tereta, mi smo predložili da imamo jedan standardni obrazac koji bi se koristio čitavoj Europskoj uniji za prikupljanje podataka. Dakle, nemamo drugih opcija nego da se tako to radi. prednost je onda, ako imate standardni obrazac, obrazac, vi ćete imati jasnoću i za sve operatore, ali i za svakog koji je i sam potrošač i za svakog drugog ko želi uspoređivati podatke od države do države da vidi kako cijene izgledaju i koliko je transparentno. Članak četvrti se uglavnom odnosi na transparentnost cijele operacije i to se zatim referira na jedan, ima, uz to ide jedan aneks e, ove uredbe u kojoj imamo katalog od otprilike 15 vrsti proizvoda i to su oni najtemeljitiji plus najtemeljitije one osnovne e, veličine tih paketa od kilograma, dva i tako dalje kako mogu ići. Tu imamo dvije obaveze koje se uvode. Prvo, da se tu mora dati jedna javni cjenik za onih 15 vrsta proizvoda koji su u aneksu navedeni. Zatim, to se dostavlja Europskoj komisiji, Europska komisija taj cijenik objašnja, objavljuje na svojoj web stranici. Da li je to revolucionarno, ne mislim baš. Jer u članku 12 smo već obvezali sve pružatelje univerzalnih usluga da budu vrlo transparentni glede usluga za njihove cijene. Naravno, u direktivi nije bilo definirano što znači biti transparentan konkretno ali u praksi se želi znati koje su te cijene koje javnost plaća za tu njihovu uslugu, a to nije uvijek lako ustanoviti. Zato smo mi predložili da se to bude još transparentnije. Dakle, uz onaj članak 12 iz bivše poštanske direktive imamo sad ovaj članak u ovoj uredbi koji traži upravo da se to detaljno objavi. Zatim, imamo ove stope o kojima govorimo. Recimo, da vam objasnim, vi ste jedan čovjek koji hoće iz Belgije u Njemačku poslati paket od dvije kile, idete na belgijsku poštu i tamo plaćate lokalnoj pošti. Pošta pošalje zatim paket onoj mreži njemačkih poštanskih ureda i onda Njemci to dalje isporučuju. Međutim, jasno, Njemci traže neke novce od belgijske pošte, inače neće napraviti, neće svoju uslugu odraditi i to onda se kako se to aranžira Prekroz e, različite sporeze među pružateljima univerzalnih usluga, a mi onda to koristimo e, izraz terminal rates, dakle one konačne stope ili konačne cijene i to je jako, jako bitan element u kompletnoj cijeni proizvoda ili kompletnoj cijeni isporuke. I sad to što mi ovdje tražimo, dakle tu obavezu da se i to transparentno objavi, ni to nije ništa revolucionarno. Ali se na taj način može točno znati koliko će u konačnici ona zadnja cijena izgledati za potrošača. Sad dolazimo do članka 5. Članak 5 se odnosi na tome u kojoj mjeri se prekogranične cijene mogu platiti, u kojoj mjeri su one plative. Ali tu imamo jednu procjenu na kojoj se to temelje da vidimo dakle za onih 15 kategorija proizvoda koji su u aneksu navedeni, jasno gledamo u kojoj mjeri su te cijene plative da li je to revolucionarno ili nije, mislim da baš i ne, jer imamo u onoj direktivi o poštanskim servisima već u članku 12 čuvanom spominjanom, imamo navedeno to i točno to piše da se trebaju biti cijene transparentne, nediskriminatorne i da se mogu platiti. Kako bi to sad sve trebalo funkcionirati? E, kao prvo mi ćemo provesti sad naše testove da vidimo da li to funkcionira. I ako se vidi da recimo neke cijene nisu uopće, su preskupe ili se ne mogu platiti, ne, ne samo da su neisplatne, nego i nerealne, onda će se to objaviti na internetskoj stranici da se vidi i da se na to upozori. Međutim, što mi ovdje ne činimo i ne, što, što mislim mi se ovdje ni ne pretvaramo da provodimo neku jako kompliciranu procjenu učinka. Nego je ovo jednostavno jedno testiranje u dvije faze i to prva faza je vrlo jednostavna. Ide se na to da se vidi koja je zemlja podrijetla, koja je kompletna zemlja na kraju zemlja konačne dostave i onda se pogleda koliko je gdje i kako putovao taj proizvod i koliko je na kraju stajao i da se vidi onda u kojoj mjeri je ta cijena plativa za tu dostavu. Mi najme mislimo da su neke cijene sigurno disproporcionalne i zbog potpuno nerazumnih e, razloga preskupe i na taj način se ne mogu platiti. A na kraju ćemo na bazi više faktora, kada ih prikupimo te podatke, moći procijeniti koliko su realistične te cijene ali pri tom ćemo jasno svakom od dionika, dakle svakom od involviranih u tom lancu dati mogućnost da iznese svoj dio problema i da prikaže zašto su njegove cijene tolike kolike jesu. Na kraju članak šesti. Članak šesti se odnosio na pristup trećih strana poštanskim mrežama. Zapravo govori o multilateralnim dogovorima o konačnoj cijeni u, dostavi paketa, dakle kako će međusobno poštanski servisi i servisi za dostavu obračunati svoje usluge. To je recimo posebno namijenjeno da se zaštite mala i srednja poduzeća koji imaju jedan ograničen broj paketa koje dostavljaju, ali da se oni zaštite i da im se omogući ulazak u sve te mreže, da i one se mogu nakvačiti na to jer i, svoje proizvode poslati. Jer smatramo da inače zbog e, inače oni nemaju šanse ti mali i propali, a zbog tog tržišta kako izgleda i karakteristika tih mreža koje postoje u raznim državama, mali su inače bez ove dodatne pomoći isključeni. I mi smo jako, jako ovaj, optimistični glede ovog našeg programa, o internetskog programa i komisija je recimo postigla već slične sporazume kod dostave pošte i pisama i već je izdala svoju odluku koja, kojom zapravo derogira ovu odluku i zaštitu dostave pisama e, pred e, svim odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja u Europi. Jer naravno, privatni dostavljači rade ono što se isplati, ali pošta mora garantirati dostavu koja nije isplatna. Prema tome, mi mislimo da će ovo biti u interesu svih ovakav jedna klauzula koja štiti taj dogovor čak i od onih svih e, privatnih pružanja univerzalnih usluga kao i poštanskih službi. Mi mislimo da će na taj način svi moći svoje uvjete poslovanja vrlo argumentirano iznijeti i onda se, ako su cijene na jedan razuman način ispregovarane i dogovarane, onda neće biti problema, a ako nije tako, oni još uvijek mogu odbiti pružanje usluge po tim uvjetima. Drugim riječima, na taj način dajemo svima iste šanse, a štitimo male. Mislim da sam time, eh, sad im mogu dati drugima riječ. Najpša hvala. Sada prelazimo na parlament i predajem riječ Lucy Anderson koja je naša izvjestiteljica. A onda ćemo predavati riječ izvjestiteljima o sjeni. Izvolite gospođo. Hvala lijepo i hvala komisiji što nam je objasnila svoju uredbu i prijedlog teksta uredbe. Naime, mislim da je jako dobro da se ovaj odbor bavi sa tim prijedlogom uredbe. I u cijelosti smo zapravo čuli da je to naravno um, glavni argument da je to u cilju osnaženja našeg digitalnog jedinstvenog tržišta. Međutim, pitanje je naravno kako u kojoj mjeri će to se doista odraziti na naše mreže dostave uh, paketa i pošte unutar Europe. Mislim da je jako dobro da je Jaor, što je radna skupina koju je pod vodstvom Markosa Farbera radila, odigrala jednu vrlo važnu ulogu u tome i u svim ovim rezolucijama koje je parlament u vezi s tim e, usvojao. Kao što je komisija rekla u ostalome. Sad što se tiče ciljeva i dokaza koji se iznose u toj uredbi, mislim da trebamo biti jako kritični prema svema. Ja sam to već govorila u ovom odboru, ali i u odboru IMCO gdje sam član. Također, Dakle, moramo se s time baviti na temelju poštene konkurencije. I u cijelosti ste u pravu kada ja se slažem s ovom idejom da treba više nadzirati i kontrolirati ovo tržište e, paketa, ali moramo imati, moramo imati uvijek proporcionalnost na umu i postizanje jedne prave ravnoteže. Jer vidite, ovi koji daju usluge u većini zemalja sudjeluju zapravo samo sa malim postotkom u tržištu paketa. Prema tome ne možete isključivo ovu uredbu usmjeriti na njih, a na račun i na teret drugih koji pružaju te usluge. A s treće strane moramo zaštititi potrošače. Naravno, imamo i uredbu o jedinstvenom tržištu kao i direktivu o poštanskim uslugama. Međutim, imamo problema u nekim zemljama, u drugima nemamo. Prema tome, imamo različite situacije, stoga bi trebali imati jedan vrlo jak prijedlog teksta kod ove uredbe koji je, e, tretira sve te razlike uzima obzir da bi bile šanse za sve iste. Zatim pitanje pravne osnove i pitanje mjera za harmonizaciju, za usleđenje. Ali članak 3, članak stavak 3 114. stavak 3 upravo govori o svim tim zaštitama u interesu potrošača. I to ne smijemo zaboraviti kada raspravljamo o amandmanima na prijedlog te uredbe, kao što se vidi u mom izvješću. Također, još jedna važna stvar u vezi konkurencije je činjenica da je zapošljavanje i to je vrlo jasno, makar sam socijalist, ja moram reći, iako zapošljavanje nije, ne spada zapravo u nešto čemu ovaj odbor odlučuje i raspravlja. To nije naša temeljna zadaća. a pitanje zapošljavanja se naravno jako vezano za pitanje tržišta ovih poštanskih dostava i paketa. To je jasno i mi smo se zadnjih nekoliko godina u parlamentu s time intenzivno bavili i bez obzira što to nije glavna zadaća i mi smo, to se odražava recimo na ovaj promet, pa je, zato smo i mi o tome puno pričali. Nadalje, pitanje pružanja javnih usluga koje se moraju pružiti i to treba dovesti u ravnotežu sa ovim ekonomskim interesima. A zatim još jedna proceduralna točka što je komisija više puta spomenula, pitanje provedbenih akata. Ovdje u ovoj uredbi imamo mjesta gdje su te vrste akata opravdane kod tehničkih aspekata, ali ima i, mjesta gdje nije potrebno i tu je bio parlament vrlo jasan. Kad pogledamo na pitanja koja se odnose na konkurenciju i detalje kako radi poštanski sektor, onda to i nije baš nužno prikladno da se to čini kroz tehnički aneks, jer to su vrlo, vrlo bitna pitanja od velike važnosti za nas a to se odnosi i na razmatranja vijeća do sad. Stoga kažem da bi mi trebali imati implementirani akt umjesto delegiranog na tim mjestima. Što se tiče samog predmeta i definicije koje se definicije iznesenih u člancima 1 i 2 i ovom svemu što je komisija istaknula. Je u redu da trebamo pogledati i potražiti definiciju paketa. Jer moramo biti na čisto i potpuno jednoznačni o ovom o čemu mi tu govorimo, inače ćemo završiti pred Europskim sudom, a to ne želimo. Jer mi kad donosimo uredbu moramo ima donijeti tekst koji će imati smisla i za potrošače, i za industriju, i za sve ostale. Definicija e, servisa za dostavu paketa. I oko toga ima jako puno otvorenih pitanja. I stoga pozdravljam činjenicu da su druge kao recimo Uber, Amazon i tako dalje, krenuli na to da i oni pružaju te univerzalne usluge dostave. Jer inače to ne bi imalo smisla za nas. Znači mi moramo se baviti jasno poštenom konkurencijom i ne bi imalo smisla da ignoriramo te aspekte da se oni razvijaju. Dok mi još ovdje govorimo, oni već jačaju sa svojim mrežama dostave. Zatim prikupljanje informacija. Naravno da trebamo znati kako je strukturirano tržište, a to se posebno odnosi na ove nove operatore. Jer vidite ovdje ima ogromnih promjena koje, kažem, traju dok mi govorimo i komisija je to pokušala reći. I kad smo se Markus Ferber i ja tim bavili, vidjeli smo koliko se od zadnje direktive o poštanskim uslugama situacija na terenu promijenila. Komisija, zatim kako se promijenila situacija sa zaposlenicima u toj vrsti E, u toj vrsti posla i sve vrste zaposlenika su oni ovdje naveli, ali nisu govorili o subkontraktorima, da i ti podpoduzimači koji su jako važan faktor. Mi ne želimo sad nepotrebne terete nabacivati na leđa, daleko od toga, ali trebamo jako brižno pregledati te odvrede da vidimo da li je komisija doista regulirala to na pravi način i da li je tražila da se kod monitorika prikupljaju prave informacije koje nam trebaju da bismo mogli na pravi način regulirati cijelu tu situaciju. Zatim znamo da je vijeće pripremilo čitav niz dodatnih mjera o svemu tome u vezi kao recimo obveza transparentnosti kod e, prekograničnih cijena dostave i kako je mjeri to utječe na cijenu proizvoda i tako dalje mi ne moramo nužno regulirati sve te cijene, ali mi moramo se potruditi da sve bude u ravnoteži i da ne bismo ni u kom slučaju one koje pružaju javnu uslugu oštetili na račun ovih koji rade isključivo komercijalno. Zatim, moramo gledati gdje je ravnoteža između samih proizvođača industrije, prodavača i samih potrošača i kako ćemo tu postići isto jednu adekvatnu ravnotežu. Nadalje i dalje sam skeptična prema ovom kako ste vi tu formulirali ove sve odredbe koje pristupačnost e, tim proizvodima i tim uslugama reguliraju. E, zatim, mi mislimo da se tu mora reflektirati i vrsta investicije i poštena konkurentnost, konkurencija gdje nije dovoljno napravljeno do sad. Sve u svemu trebamo jako brižno pratiti implementaciju tog, moramo vidjeti kako će to funkcionirati i moramo osigurati da ove klauzule o reviziji budu ugrađene u tekst, jer e, neke stvari ćemo morati za dvije, tri, četiri ili pet godina ponovno evaluirati, to treba već sada predvidjeti, tako da se eventualno može onda i mijenjati. Mislim da je bilo jako puno smo djelo radili na ovom i u parlamentu, a i komisiji, ali na nekim područjima još uvijek e, nismo došli do onog što smo htjeli recimo e, mi smo htjeli još 2011. platformu svih dionika osnovati, ali tu još uvijek nemamo jednu široku spremnost da se to stvori, da se napravi ta jedna zajednička platforma na kojoj će se razminjivati informacije i cijela stvar pratiti među svim dionicima. Ali mislim da bi onda trebali isto tako uzeti dovoljno vremena za još e, sastanke i sa stručnicima i sa svima koji su u, to, u tome sudjeluju iz različitih članica. Pa prema tome mi predlažemo jedan vremenska razdoblja koja će biti svima prihvatljiva. Dakle, recimo prvi ožujka, do tad bi se svi trebali dobro pripremiti i molim vas zabilježite taj prvi trećega kao recimo datum kojeg mi predlažemo za jednu sljedeće sastanak o tome i jednu raspravu otvorno, a onda računamo sa svibnjom. Tek sa svibnjom i u svibnju bi nastavili. Ja računam da ćemo sa izvjestiteljima u sjeni nastaviti na tome raditi i zato se spremite, molim vas, to je, to je jedan dosije koji je jako bio zahtjevan, na kom se puno radilo, sam uvjerena da ćemo ostvariti dobre rezultate. Andersen, hvala, gospodin Andersen. Sad odmah predajem riječ izvjestiteljima u Sijeni. Prvi je gospodin Ferber. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin... Hvala lijepa. Ja sam se sad uspio malo i probuditi jer sam se ja pripremio za jedan prijedlog uredbe u kojem nisam našao ništa od onog što sam ovdje čuo. Očito je ova uredba nešto što treba univerzalno riješiti sve probleme ovog svijeta koje imaju veze sa poštom, paketima i svim ostalim vrstama dostava. Međutim, kad ja to čitam, ja vidim zapravo da je to e, jedna uredba koja je tek trebala identificirati probleme koji se koji se ovdje e, događaju kod prekogranične dostave. Dakle, mi pokušavamo dakle, jedan okvir stvoriti da bi utvrdili uopće šta ne funkcionira kod te prekogranične dostave. I onda zapravo mi tim tekstom samo obvezujemo sve pružatelje osloga da nam daju informacije kako bi mi bili upućeni u sve. Ali gdje je tu onda dodana vrijednost? za poboljšanje kvalitete dostave paketa, ako imamo informaciju da je stvar traje predugo ili je preskupa. Ne znam gdje je dodana vrijednost za sve suradnike pošta unutar Evropske unije ako znaju kako izgleda kompletna struktura troškova između njih i privatnih pružatelja usluga i u tom cijelom lancu. Ne znam čemu to onda. Dakle, ili imamo problem koji moramo riješiti, in, a ne samo prikupljati podatke ili nemamo problem pa nam ne treba uredba. Dakle, to je moj načelni problem kod ovog prijedloga uredbe koja nam je ovdje stavljena na stol. Jer ovo, vidite, nije univerzalni lijek koji će sad riješiti sve probleme koji su vezani za pošte. Ne, ovo bi trebalo biti zapravo samo nešto što, on nama ne rješava ništa, nego samo kaže skupite informacije o tome kako izgleda dostava paketa iz elektronske, dakle iz e-trgovine kod pružatelja u realizaciji pružatelja univerzalnih usluga. I to nije ništa drugo osim toga. Ja sam inače imao čast da kao naš izvestitelj sudjelujemo u pregovorima do sada o tome, ali vjerujte, ili imamo problem da se dosadašnja direktiva o poštanskim uslugama nije primjenjivala na pravi način, pri čemu je komisija imala obavezu da nacionalnim regulatornim tijelima do sada već ih lupa po prstima i da traži od njih prikupljanje podataka o tome kako to funkcionira već do sad. Ili imamo jedan drugi problem problem koji, za koji moram reći da smo to na drugim mjestima već obrađivali. Gledajte, ja sam ovdje dosta dugo u ovom parlamentu, pa se sjećam šta je bilo 90. godina. Kada smo mi stvorili tehničke uvjete da se mogu prekogranično doznačivati novci, što su onda banke napravile. I onda smo im još dalje regulirali posao. I to je bio jedan od najvećih uspjeha u prošlom sazivu ovog parlamenta, recimo na telefon, području telefonije. Tamo gdje su recimo E, bile tehnička ograničenja kod prekograničnog prometa i naziva mobitelom. I tu smo onda regulirali roaming, pa sve pristojbe za roaming, svi znate kako je to bilo, svi smo se mi dali, u pred, to smo to koristili u predizbornim kampanjama, šta smo sve uspjeli da će biti diljem Europe jeftino telefoniranje. Eto vidite, nešto smo i uspjeli. Ali kod paketa smo sad evo sretni i zahvalni kad dobijemo prijedlog uredbe da ćemo tek po kojoj ćemo tek idućih godina znati da je prekogranična dostava paketa sve skuplja i skuplja i da će za nekoliko godina biti još skuplja. Pa to stvarno nije nikakav uspjeh, ali to sam već i u komisiji gdje sam razgovarao. Evo, do dana današnjeg nisam shvatio gdje je tu dodana vrijednost, kuj bono, kome koristi ovaj prijedlog uredbe. Ja kao potrošač ne vidim tu nikakve koriste sebe. Neće mi biti ništa jeftinije ni bolje, nego samo ću saznati da će biti skuplje ako šaljem paket preko granice. A kod onog e, operatera pružanja e, operatera univerzalnih usluga, pa znamo da su oni od uvijek bili konkurentni na onom što im nosi novce. Prema tome, e, univerzalne usluge pokrivaju stvarno samo jedan dio toga, tamo gdje mogu zaraditi, drugo ih ne zanima. Dakle, ništa ne dobivam kao potrošač. A kad se tiče za njihovih zaposlenika, šta je s njima? Ništa, nikakve koristi, osim što će morati još jedan dodatni obrazac ispunjati, ali bit će standardiziran, ajde. Ali mislim da im, pa onda zahvaljujući uredbi će imati jedan dodatni formular koji će ispunjati. Na to će se svi, recimo, suradnici pošta jako veseli, tako budu morali u sav posao dodatno ispunjati još jedan evropski formular. A za one koji šalju pakete, i za njih se isto nešan, ništa ne mijenja. Osim što će recimo znati koji je od ovih operatora e, skuplji, a da li možda mogu internetu naći neko koji je jeftiniji. To je sve. Dakle, ne želim sad ovdje biti još više dužiti, ali eto, ukratko, mene ovaj tekst i opće ova ideja uredbe nimalo me ne uvjerava. I to je moj načelna sumnja i otpor prema tome. Evo, draga Lusi, još ćemo o tome mora debelo razgovarati. Jer u svemu onim ciljevima koje si ti bila navela, mislim da nas ovaj rješenje komisije, ovaj prijedlog uredbe nam neće odvesti ni milimetra dalje. Prema tome, mislim da to ni sa amandmanima nećemo moći riješiti. Mislim da bi bilo najbolje da jednostavno vratimo sve komisije i kažemo nek radi nanovo. A mi ćemo u svakom slučaju još na tome raditi, jer mislim da će se još morat puno, puno raditi na tome da bi svima u tom sektoru bili i mogli pomoći. Hvala gospodine Ferber. Gospodine Zlatovski, izvolite. Dakle, dame i gospodo,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 Pitanje dostave paketa je vrlo važno i ne može se sad tu događati da komisija predlaže pravna rješenja za smanjenje troškova na brzinu jer ovo sve skupa nije utemeljeno i neće biti dobro ni za privredu ni za potrošače. Sve ono što dakle su troškovi za sve e, dostavu paketa kupljenih preko interneta. Naravno, namjera je bila jasna. Mi smo htjeli sve skupa brže dobiti stvari koje smo kupili i platiti manje za dostavu. Međutim, pitanje je naravno da li je uredba u ovom izdanju pravi put? Ja mislim da nije ni u kom slučaju to pravi put. Jer ovdje Vidite, imate jedan stanovitu kontradikciju između ove namjere i bolje konkurencije, zatim pitanje kod prekogranične e, dostave i kod kontrole i nadzora posebni ponuđači ovdje, ako njih uzmemo ti operateri univerzalnih usluga. Ako mi pretpostavimo da se recimo dostava paketa u slobodnoj konkurenciji funkcionira, da, tamo gdje nosi novce. Tamo će privatnici, tamo će to funkcionirati. Ali ovo što se ovdje radi jednostavno nije dovoljno da se postigne univerzalno smanjenje cijena tamo gdje to nije ekonomski isplativo posebno. Prema tome, ovo ako se ovdje konsekventno ovo primjenjuje, moglo bi dovesti do toga da e, se pojača konkurencija u dijelovima, u segmentima tržišta. A možda bi se jedna skupina s druge strane posebno opteretila, a to znači diskriminacija, a to znači da bi se onda oni, neki operateri, zapravo po njima se jako pogoršala situacija, pogotovo poštama. Zatim, imamo rizik kod stanovitih obveza. Recimo, tu se traži prikupljanje podataka koji su često osjetljive prirode. Primjerice, oni traže sve dijelove i sve faktore koji sudjeluju u formiranju neke cijene i sve cijene. Mislimo da neke stvari možda i nije nužno potrebno regulirati na europskoj razini. I mislimo da sa ovim obvezama regulacije bi se onda morali svi involvirani uzeti u obzir gospodarski subjekti. Zatim, već smo ovdje više puta čuli da malim poduzećima, malim prodavačima biva teško doći do podataka i uopće u ovom svemu opstat. Mislimo da bi stoga obaveze iz članka 4 trebale važiti za sve ponuđače, a ne samo za neku skupinu. Zatim, imamo problema oko tumačenja ovog teksta. Ponuđači bi morali sad otvoriti svoju strukturu za druge ponuđače koji djeluju na zemstvo. Definicija paketa, zatim dostave paketa. To je e, jedna puno šira definicija ovdje, koliko je opće postoji, nego što smo navikli iz sadašnjih pravnih tekstova. Prema tome tu treba još precizirati ove definicije. Osim toga, ne mislim da treba još dodatne obaveze nametati na leđa operatorima univerzalnih usluga, jer to sigurno neće smanjiti cijene. Osim toga, iskustvo nam pokazuje da je bilo kakvo interveniranje u gospodarsko zbivanje završi s time da cijene rastu umjesto da padaju. I na kraju, ko će platiti za taj porast cijena? Potrošač. Prema tome, to ne treba činiti, ali to s druge strane ne znači da ne treba neke, nikakve mjere poduzimati, a da bi se ubrzala dostava paketa prekogranična. Ima ovdje stanovitih problema, visoka cijena, duga rok isporuke tih paketa, zatim različiti ponuđači koji nemaju svi iste cijene. Ali ako sad jedne diskriminirate na teret drugih, to isto tako nije dobro rješenje koje može se vratiti ko bumerang vama u glavu. Prema tome, na taj način vi zapravo potičete nastanak monopola i uništavanje jedinstvenog tržišta. Mi tu trebamo odredbe koje su potpuno nediskriminatorne prilike, a ovaj prirode, a ovaj prijedlog to nije. Mi konkretne promjene zapravo predlažemo i nadamo se da ćemo uspjeti naći kompromis koji će više odgovarati tržišnim mehanizmima, a manje ciljati na to da se ovdje nepotrebno intervenira na tržištu. Uh, Hvala morat ću biti kratak jer neki od nas, među kojima i član komisije, govorili su naširoko, ja moram požuriti jer e, žurim na let, tako da vas molim za malo razmijevanja. Najprije mislim da imamo problem jer brojke možemo sagledati, ne moramo biti pameti poput Einsteina. Vidimo da prekogranična dosta paketa je skupa i postoje ogromne razlike. Čak bih mogao razumjeti da se do određene mjere univerzalan pružatelj usluga kompenzira u slučaju da moraju ići u jako udaljena područja. No brojke koje su pred nama pokazuju da nešto ne funkcionira kako valja. Komisija je rekla da ovo nije revolucionarna mjera. Dakle, drugim riječima, ukoliko, osim ukoliko nisam krivo protumačio, kaže da postoje već odredbe i sad mi ovo trebamo samo malo bolje naš uštimati. Ali osobno mislim da ako to nije revolucionarna stvar, onda čemu sve? Dakle, vrat, u biti vraćam se na ono kad nam komisija kaže da raspolaže s instrumentima, ali ti, tim instrumentima ne provodi mjere na način na koji bi trebala to raditi. Pa čemu da sve brojke koje spominju, mislim, postoje neke odgovornosti za tih brojki. Dakle, to znači da ili imamo loše zakonodavstvo, stoga trebamo sada iznijeti dobro, no želim biti fokusiran ovdje na poštanske usluge, a ne drugim e, deriviranim proizvodima, ili imamo zakonodavstvo koje ne provodimo, i onda treba vidjeti zašto se to ne provodi kako treba. Dakle, ono što ću napraviti predsjedateljice jeste bez daljnjeg duljenja. Ja ću pogledati ocjenu učinka, jer možda ovaj put, e, za razliku od drugih, e, vrijedi pročitati 300 stranica. Ja mislim da vrijedi čitati te ocjene učinka. Dakle, ovaj put ću to napraviti i doista ću vidjeti na koji način to, eh, tu napredujemo u provedbi, dosadašnjoj provedbi, jer eh, bez toga nećemo moći riješiti ključno pitanje, to je da li imamo dobre zakonodavne mjere koje se loše provodi ili je ili su pravila nedostatna i trebaju nam nova. Dakle, ja neću nikakve zaključke sad izvlačiti da se ovdje radi o dobrom ili lošem prijedlogu, već ću to sagledati pa ćemo vidjeti, no komisija će u svakom slučaju trebati biti uvjerljiva glede ovoga svega. Neki prijedlozi imaju donakle smisla, no doista želim eh, ovo malo bolje sagledati. Ispričavam se što sam se morao ograničiti na ove elemente, ali doista imam veliki broj pitanja koje postavljam, a zadnje pitanje koje ispostavljam je da li ću stići na svoj let, tako da vas molim za razumijevanje. Dobro, želim vam puno sreće za let, nemojte gubiti vremena. Sada predajem reći gospođi Arnautu. Izvolite. Hvala predsjednice. Uredba koja je pred nama izgleda smislena, no ipak e, si možemo postaviti barem dva pitanja, jer još jučer ovdje na odboru za promet turizam predložen nam je, predstavljen nam je predlog uredbe u kojoj su se predlagale obvezujuće mjere kako bi se drastično smanjile emisije stakleničkih plinova u Europskoj uniji. A danas nam se objašnjava kako je nužno za dobrobit trgovine i europskih potrošača razvijati dostavu paketa između europskih država što znači povećati prosječnu udaljenost dostave proizvoda između prodavača i kupca i time povećati emisije stakleničkih plinova iz eh, posredstvom sektora transporta. No, ja se nadam da je ovo samo evo, prividno, jer sam jedina koja to uočila. S druge pak strane, pitam se, tko se ovdje uopće brine za uvjete rada dostavljača, jer ne želim ovdje djelovati kao populist, što je ovdje vrhunska uvreda ovdje, no prije nego što favoriziramo, nego što se zalažemo za eh, ove međudržavne dostave, možda bismo se trebali zabrinuti za one ljude koji se bavi ovim poslom. umjesto da se bavimo trgovinom, možda bismo se više trebali baviti radnicima u Europi, osobito onima koji su žrtve upućenog rada. Hvala. Hvala gospođo. Sada predajem riječ gospodinu Ertugu na minutu i pol. Hvala lijepo. Ja ću biti jako brz. Prvo hvala komisiji koja je svoja govorila o svoje tri polazišne točke, dakle transparentnost, konkurentnost i da bude nešto platežno, da se može platiti. E sad, kad je u pitanju transparentnost, onda molim komisiju da i sama bude transparentnija što se tiče brojki. U prijedlogu se doduše govori o tome da govori o cijenama i razlikama između cijena kod nacionalnih dostava i prekograničnih. Kaže se su prekogranične tri do pet puta skuplje. Ali postoje brojke koje pokazuju da je među pojedinim zemljama članicama ima ogromnih razlika. Između 1,5% do 22% jedan i po puta više do 22 puta više, dakle strašno puno. I sad me zanima koje su zemlje posebno u fokusu, to je prvo konkretno pitanje. A drugo pitanje, zašto Europska komisija kad već zna da nema da to, barem je, sad da to nije jedan E, problem za čitavu Europu, nego da je to problem samo za neke zemlje u kojima stvarno ima ogromne oscilacije cijena. Zašto onda nije kao čuvarica naših europskih ugovora insistirala i vršila pritisak na te zemlje da poprave svoje cijene? Zatim, sljedeće pitanje. Zašto ste na temelju ove lažne e, analize tu razradili jedno rješenje koje se nameće svima isto uniformirano rješenje? Nećemo li na taj način zapravo kazniti države kod kojih se sve odvija u nekakvim normalnim e, veličinama i normalnim cijenama ili kako? Zatim, u vezi, to spada još više u članak 5, sad članak 6, pristup e, trećih ponuđača ponuđača iz trećih zemalja, dakle tržištu. To vidimo i prepoznajemo u svim područjima djelovanja komisije. Imali smo to isto kod ove obaveze javne usluge, kad je bilo recimo jako su pod svaku cijenu htjeli privatnim ponuđačima omogućiti pristup tržištu. I onda ja jednostavno kao dobar socijaldemokrat vidim i dalje mi nije jasno zašto recimo poduzeća koja i danas jako teško, slabo plaćaju, ne plaćaju, ne drže se nikakvog kolektivnog ugovora, ničega i onda oni dobiju pristup tržištu i preuzeti onim drugima još komad e, posla. Sad se ista stvar događa sa ovim ponuđačima univerzalnim, operatorima univerzalnim koji će pošte uništiti. I na kraju nešto što sam recimo već sa stručnjacima prorazmotrili. Različite stope PDV-a i različite e, odredbe, dakle standardi kod zaštite potrošača i prava kupaca. I to treba uskladiti. Hvala gospodine Van izvolite imate riječ. Hvala predsjedateljice. Ja bih a Markus Weber e, rekao nešto o administrativnom terećenju u vezi s ovim tekstom. Moram priznati da kada sam izvorno pročitao tekst, mislio sam da imamo uredbu za Eurostat, ured za statistiku, dakle sve treba proći kroz inventuru, moramo znati što se dešava u Europi statistički gledano. No imajući na umu ovdje broj elemenata. I kada imamo na umu tržno natjecanje, mislim da se ovdje ponavlja stvar. Evo, druga polovina članka četvrtog i dio članka šestog gdje se spominje pristup tržištu, to stvari koje su drugdje riješene. Dakle, zašto ponavljati nešto što je već rečeno? Vijeće drugog e, rujna napravilo izvješće o napretku i izgleda vijeće dosta kritično glede toga da li se trebamo baviti svim ovim administrativnim elementima ocjene tržišnog natjecanja. Mi, pučani, Želimo se prvenstveno baviti konkretnim stvarima, ne e, ponovnim e, donošenjem zakonodavnih tekstova. Hvala, gospodin Van Kamp. Gospođo De Monte, izvolite imate riječ. Hvala, predsjednice. Najprije bih želio reći kako pogranična područja nisu eksterna unutarnjem tržištu da kad govorimo o unutarnjem tržištu, govorimo o tržnom nacanju, o općim načelima, jednakosti, postupanja prema svim sudionicima. Govori se o transparentnosti i pitamo se da li ta transparentnost ide u korist potrošačima. Ako zaključimo da je transparentnost e, nešto što je pozitivno za korisnike, onda se moramo samo fokusirati na eh, univerzalnog pružatelja usluga i eh, dostupnost. Mi smo ovdje u sektoru koji je u punom u ekspanziji, no sada samo 8% eh, elektronske trgovine poziva univerzalne službe za dostavu svojih pošiljki. Dakle, ovdje moramo se baviti svim pružateljima usluga, a ne samo univerzalnim mora se moći e, odabrati i usluga na temelju pravih analiza, jer u suprotno mi ćemo ovdje opet narušavati postupak. I za kraj, upravljanje cijenama je korisna samo trenutka kada pokrivamo cjelokupnu uslugu i kada vidimo koja je korist za potrošača. Hvala, gospodine Monte. Ja imam nekoliko konkretnih e, pitanja. Dakle, željela bih znati postoje li inicijative koje promoviraju dostavu, prekograničnu dostavu dronovima ili brzim vlakovima. To bih htjela znati. Dakle, postoje li ikakve inicijative u tom smislu? Kao drugo, Dakle, u smislu onoga što ste govorili, gospodin Ertug, da li se doista razmišlja o socijalnim standardama, normama i kvaliteti zapošljavanja, jer osobito kada <laughs> gledamo kakva je situacija u Amazonu i drugdje. Dakle, da li to postoji? Evo, predajem riječ komisiji. Ovaj put imate tri minute na raspolaganju. Samo trenutak. Gospođa Jela Sender htjela se javiti za riječ. Jako kratko. Nije bila na mom popisu. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice. Evo, samo želim iznijeti jednu opasku. Naime, nije mi jasno zašto se objavljuje danas ova, ovaj tekst uredbe. Dobro, tu su upućeni rad, e, tu je roaming, U biti, ovdje imamo čitav niz elemenata koji mrežu koju sačinjavaju brojni dionici. Meni nije jasno zašto stavljati ovu mrežu koju stvaramo na raspolaganje Amazonu, Uberu i mislim da dio komisije i povjerenici su jednostavno u otvorenom ratu s Uberom upravo zbog nekih fiskalnih pitanja, tako da mi stvar nije doista jasna ovdje nam je potreban jedan socijalni aspekt, jer ne možemo se baviti ovim temama, a da ne uzmemo u obzir socijalni trošak koji je očit. Moramo predvidjeti jasnu reakciju na ovako što, a vidim da odbor EMPL uopće nije ni razmotrio mogućnost iznošenja mišljenja o ovom pitanju. Mislim da bi to trebalo napraviti. Onda trebamo i kartu tokova, dakle, otkud, e, u kojem smjeru putuju ti paketi i tako dalje. Zatim imamo dominantna poduzeća, dakle pošte, koji su, nisu baš naklonjene ovome svemu, onda je tu cijena rada, socijalna, socijalni troškovi, onda logistika. To su, to onaj lavovski dio Znate, na najveći dio. Tu su kamioni, vlakovi, zrakoplovi, kao prevoznici, a taj prijevoz nije besplatan. Dakle, trebamo sagledati koliko to sve košta. Tako mislim da ova uredba treba naravno biti dopunjena. Dobro je što se otvara tržište malim i srednjim poduzećima koji se trebaju boriti s ovim e, starim pružateljima usluga, no treba unaprijediti i prekogranične usluge u svakom slučaju. Hvala. Dobro, sada predstavnik komisije ima tri minute. Izvolite. hvala i hvala svim odbora koji su dali jako vrijedne komentare koje ćemo svakako uzeti u obzir. Ono što sam ja u svom dosta dugom uvodu pokušao napraviti jeste anticipirati dio kritika koje smo evo sad i čuli. Možda nisam potpunosti uspio u tom smislu, no dopustite mi da naglasim par elemenata za koje mislim da ih doista treba naglasiti. Kao prvo, koja je dodana vrijednost ove uredbe? Ne može se to napraviti samo poboljšavajući postojeće postojeći aki, postojeće poštanske usluge, odgovor je jasan ne. Mi smo e, govor, e, uredba o poštanskim uslugama bavila se pismima, ovdje se govori o paketima, o pošiljkama i u ovom dosadašnjem tekstu u odredbama jako su nejasne formulacije, formulacije koje nisu prikladne o e, ovom tekstu koji se tiče E, paketa. Zašto ne treba promijeniti postojeću direktivu, to sam već govorio, ali postoji neka dodatna vrijednost u uredbi, ne samo na temelju uredbe o poštanskim uslugama, već i na temelju instrumenta koje ovdje imamo. Neki kažu da to nije dovoljno ambiciozno, neki kažu da je previše birokratsko i da ne ide dovoljno daleko. Mi vjerujemo doista da pitanje pristupnosti, pristupačnosti, e, prokazivanja imaju imaju dodanu vrijednost. Koja, koja, koja, koje poduzeće želi biti prvo koje će se ukazati prstom da, da ne želi surađivati? Dakle, tu imamo neke primjere gdje se može dati više e, primjera na europskoj razini. Ja sam dao jedan primjer za prekograničnu dostavu e, paketa i mogu dati druge e-mailom. Što se tiče socijalne dimenzije, ovdje sam govorio o izrabljivanju ljudi e, od strane operatera dostave paketa. Mi ovdje govorimo o cijeni pravog o pravoj realnoj cijeni, jer postoji još e, neki razlog koji se ne može objasniti zašto su cijene toliko visoke. Mi uzmemo sve postojeće tarife u obzir i studija komisije pokazuje da ne postoji ekonomske logike u tome svemu kad se uzme e, u obzir cijena rada u svakoj država članica. Provedbeni akt, dakle ono što mi želimo napraviti jeste uključiti koliko god je moguće nacionalna regulatorna tijela u provedbu i primjenu ovoga svega. Zašto? Zašto oni moraju provesti testove e, isplativosti, oni su ti koji najbolje znaju kako njihova tržišta rade, tako da mi želimo da e, oni sudjeluju u implementaciji ove e, uredbe, mi to ne možemo napraviti bez bez njih jer RGP nema jednostavno pravnog statusa, ali to je nešto o čemu možemo kasnije razgovarati. Birokracija. Da li je ovo previše birokracije? Da. Pa, ne može se desiti da e, komisija iznese prijedlog gdje ima jako velik broj relevantnih prijedloga. Ja se barem nadam da u mojoj prezentaciji da sam započeo smanjivati birokraciju, to smo radili na sastanku s vijećem i nadam se da ćemo to moći na tome raditi nadam se da ćemo moći na tome raditi i sa parlamentom, no evo vidim da mi vrijeme, dodijeljeno vrijeme isteklo, tako da predajem riječ predsjednici. Najviše hvala. Evo, e, još minutu naše izvjestiteljice Mariče. Evo, bit ću kratka. Ovo je bilo jako zanimljivo za mene. E, hvala svima na doprinosu. Ja vidim da, razumijem da pučani se ne vesele dodatnim, eh, dodatnoj regulativi. i Ja slažem s tim. Nema smisla usvajati novu regulativu ako ona nema smisla, ali evo slažem s gospodinom Tličkom s kojim se inače ne slažem uvijek, ali eh, ovdje upravo postoji problem, moramo istražiti E, kolika je ukupnost ovog problema prije nego što išta poduzmemo, ali ne mislim da ništa ne raditi da je to prava mjera. Ako napravimo sad rad koji je trebalo i dođemo do zaključka da nema nikakve dodane vrijednosti, onda dobro, neka bude. Ali vjerujem da postoje problemi, da li ćemo napraviti neku razliku s ovim, pa stvar je u tome da oni koji su se koji su uočili da troškovi poljeprimjene i sve što treba napraviti da to bude razumno i pravedno određena cijena su od ključnog značaja i ti komentari su bili od ključnog značaja. No, e, jasno je bilo da na temelju mnogih, e, mnogo doprinosa da ovdje postoje neki problem koji treba rješavati. Sad trebamo vidjeti e, kako ćemo napredovati s time, a sigurno sam da ćemo imati ogromne količine amandmana. Merci beaucoup. Najviše hvala izvjestiteljici. U svakom slučaju Pozivam komisiju da nam dostavi sve informacije svim zastupnicima, a ne samo nekolicini njih. I nastavljamo s radom. I molim vas da pozdravite gospodina Eriksa, koji je naš izvjestitelj posebnog izvješća Revizorskog suda pod nas nazivom e, Pomorski promet u Europskoj uniji nameće se promjena zbog brojnih neučinkovitih i prekarnih e, ulaganja. Pozivam vas dakle da mi se pridružite za predsjedničkim stolom. Aha, hoćete nastupiti iz e, klupe, dobro. U svakom slučaju želim vam dobrodošlicu i pažljivo slušamo što imate za reći frau Štovana gospođa predsjedateljice, dame i gospodo, ja bih vam evo htio iznijeti naše najvažnije opažaje iz revizorskog izvještaja o pomorskom prometu. Dakle, to je jako važno područje, kako gospodarski, tako i financijski. Jer kad pogledate samo da je tu 17 milijardi evropskog novca unutra investirano u taj dio prometa i u toj industriju čitava. Dakle, težište naše provjere revizorske se odnosila na kapacitet, planiranje kapaciteta E, zemalja članica i same komisije. A onda smo se isto pozabavili sa odnosom između e, uloženog novca i, koristi koje iz toga izvučena. I to u pet zemalja članica, Španjolskoj, Italiji, Poljskoj, Njemačkoj i Švedskoj. Mi smo naravno u komisiji sa šest različitih e, službi razmijenili svoje mišljenje i proveli tamo naše našu reviziju. Dakle, ovih pet zemalja je zato tako važno, zato što otprilike 60% svih sredstava koje je iz prošlogodišnjeg višegodišnjeg financijskog okvira korišteno za taj sektor tamo utrošeno. Ukupno smo sljedeće luke proveli a među kojim lukama je pet luka bilo koje smo još jedanput, dakle ponovljenom u follow-upu još e, provjeravali, jer te luke su bile 2010. pod financijskom revizijom, pa onda opet pod 2012. Dakle, imali smo tu recimo, u, zatim smo imali luke u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, kao i jedan vodni put u Njemačkoj koji smo provjerili. Ovdje vidite na ovoj foliji sve pojedine luke i tu smo unijeli koje smo posjetili. I imali ste u aneksu izvješće u kojem smo govorili recimo o pojedinim segmentima poslovanja tih luka koje smo provjeravali. I e, sad dozvolite da riječ dam dalje gospodinu Lukićenu koji je voditelj našeg odjela za konkretnu financijsku reviziju. On će vam prezentirati ovdje najvažnije rezultate revizije. Hvala najljepša. Evo ja ću samo ukratko dati pregled rezultata revizije i pokušati vam objasniti zbog čega smo dali posebne preporuke koje ćemo vam uputiti kasnije zajedno sa gospodinom Heriksom. Naš glavni rezultat je e, taj da e, dugoročna strategija razvoja luka e, za sad nije učinkovita i da je situacija takva da nemamo koherentan temelj za planiranje budućih povećanja kapaciteta. Što se tiče i e, neučinkovitosti imamo prekoračenje troškova od 139 milijuna eura i kašnjenje u 19 do 30 od 30 e, projekata. E, također imamo velik rizik od ne do, loše utrošenog novca. Da ću vam primjere nešto kasnije. Ovdje možete vidjeti neke od fotografija eh, luka, dvije iz eh, španjolskih luka. Eh, sa desne strane ova fotografija je dosta značajna jer možete vidjeti da imamo i kranove, dakle to su ogromne infrastrukture koje su izgrađene u ovim lukovima. Što se tiče rezultata revizije. Imamo dosta e, primjera neučinkovitih ulaganja i nedovoljne koordinacije između Komisije i Europske investicijske banke za zajmove koji se daju za pomorsku infrastrukturu. Moramo zajemčiti da postoji zaista transparentnost s obje strane i da se donose utemeljene odluke. No, međutim, u stvarnosti to nije tako, a to smo rekli jasno u izvješću. E, što se tiče državnih potpora, ne postoje nikakve smjernice. Za zračne luke postoje smjernice, ali za e, pomorski promet takve smjernice ne postoje, a to bi nam bilo od velike koristi, jer tu postoji ogroman rizik od ugrožavanja na e, tržišnog natjecanja. Neki kao pravila nisu e, jasna što se tiče korištenja e, lučkih e, infrastruktura. U nekim zemljama takva pravila postoje, u nekima ne, ali na to ću se vratiti kada budemo raspravljali o posebnim lukama i što se tiče nadzora nad lukama, komisija jednostavno nije informirana o svemu što se dešava tamo, a čak možda i ne želi da zna. Također ne postoje sljedivost odluka, odnosno ne prate se odluke koje su donesene e, ranije. ću vam jedan e, slučaj e, da vam objasnim zašto je došlo do ovih neučinkovitih ulaganja. Imamo luku Campamento u Španjolskoj koja je e, izgrađena 2004. godine. Radi se o kontejnerskom terminalu i e, dakle sa kontejnerima koji služe za e, skladište, no međutim ti kontejneri nisu dovoljno veliki izgleda zbog ogromne veličine e, brodova koji tu dolaze. E, već 2012. godine se postavilo pitanje prihvatljivih troškova, to je i komisija rekla kao i sud, no 2012. godine u Ožujku komisija ipak zaključila da tu nema nikakvih problema te smo se zato ponovno vratili na reviziju ove gluke. E, imenovali smo potpuno novu ekipu 2015. godine kako bismo imali objektivan rezultat i rezultat je isti. Imamo 35 hektara koji se ne korište od 2004. godine. No komisija i dalje ne vidi u čemu je tu problem. E, ja vam mogu objasniti u čemu je problem ako vi to ne razumijete. Drugi primjer je u Italiji. Luka Taranto, e, ovo je luka koju smo ponovno posjetili e, i e, ponovno smo e, vidjeli da imamo skladištenje skladište koje je u potpunosti prazno. Na početku je postojala neka e, djelatnost e, na samom otvaranju ove luke, no međutim e, vlada je ipak odlučila da je bilo potrebno obaviti dodatni rad za jeružanje i povezanost sa željeznicom, no međutim to još nije učinjeno, te se stoga ovaj terminal ne koristi ne koristi. Sljedeći primjer je e, primjer luke u Njemačkoj. E, dakle, imamo problema i u sjeveru cjelokupnoj Europi, ne samo južnoj Europi. Radi se o ogromnoj luci koja također e, sadrži kontejnere za skladištenje. E, za sad e, se koristi možda 15 ili 16 posto kapaciteta, dakle vidite da je ovo luka koja se ne koristi dovoljno. Postoje dva bitna amandmana koja su unesena na sporazum o koncesijama, što je imalo ogroman negativan E, učinak na e, financije i e, njemački porezni obveznici će morati platiti 8,5 milijuna eura za 2015-2016 godinu kako bi se situacija mogla izgladiti i ovdje dakle je došlo do ogromnih troškova i posljednji primjer primjer morske E, autoceste koja bi povezivala luke u Poljskoj i Švedskoj. E, tu e, smo, je, to je bio projekt, projekt koji bi trebao smanjiti onečišćenje zbog prevoza tereta cestom ili željeznicama, no međutim ovaj projekt nije učinkovit, nije ostvario ciljeve koji su bili obećani na samom početku realizacije projekta. A sada ponovno predajem riječ gospodinu Heriksu. Eh, Hvala lijepo. Gospodine Tjen, dozvolite da sad na temelju, na osnovu ovih vrlo kritičnih opažanja prezentiram još ove naše zaključke o kojima možemo raspravljati. Prvi dio se odnosi na poboljšanje kvaliteta izdataka Europske unije kao i upravljanja europskim sredstvima općenito. Mi smo dakle komisiji predložili da taj veliki broj ovih eh, osnovnih i glavnih luka reduciramo da to smanjimo i da radimo na jednom jedinstvenom planu za razvoj luka unutar Evropske unije. Zatim, predlažemo da se generalno smanje troškovi za administraciju. Recimo, kod upravljanja i izdavanjem dozvola raznoraznih u vezi s tim, treba preći u zemljama članicama na one stop shopove kako bi tu smanjili administraciju. I drugo da se recimo koristi ono načelo prešutnog eh, prihvaćanja nakon dvije godine. Zatim, financijska isprav korekcije kod investicija koje nemaju imaju slabu ili nikakvu performansu. Mi moramo dakle se toga, moramo imati nekakav sredstvo pritiska protiv zemalja koje ne kooperiraju. Zatim, revizija mogućnosti, ispitivanje mogućnosti da se u proračunskom razdoblju od 2014. do 2020. lučke strukture za pretovar kontejnera preurede. Mi smo čuli da imamo prevelike kapacitete. Znači, onda bi se trebalo to preurediti. Primjerice, specifično za ovu supra, dakle nad infrastrukturu, recimo za velike dizalice i ostale stvari. Jer vidite, nama ostaju sredstva za osnovne luke i treba prioritetno vidjeti ovim planom koji će biti glavne luke, koje prvenstveno rade na tome da povežu lučko područje luku, obalno područje sa Hinterlandom, sa pozadinom, dakle, iza nje, sa on i e, onda smo u stanju i onda smo zapravo voljni financirati infrastrukturu tamo samo ako se jasno dokaže da postoje dodana vrijednost za Europsku uniju ako ima dovoljno veliki udio privatnih investicija. Zatim druga stvar se odnosi na našu preporuku komisiji da se dalje drži svojih prethodno donesenih odluka kako bi osigurala provođenje njenih odluka, a ne da se to kasnije sve skupa prekine, kao što smo vidjeli kod ove bezerske luke na sjeveru Njemačke, nego da se tu ostane kompletno dosljedan i prati provođenje nešto. Na taj način ćemo i pravnu sigurnost stvoriti, a osim toga moramo se pridržavati i smjernica o korištenju državnih potpora. Nadalje, trebamo pojednostavniti carinske formalnosti, i krenuti prema jednom centralnom, dakle single window, jednom prostoru, jednom mjestu gdje se opće pristupa i odrađuju sve carinske i slične formalnosti za područje cijele Europske unije. Nadalje, zemlje članice trebaju sustomatsko obavještavati komisije o svim potporama, javnim financijskim potporama koje daju lukama u skladu sa europskim pravilima o državnim potporama i subvencijama. Dakle, dame i gospodo, evo mi smo koliko smo mogli biti kratki, ali smo vam iznijeli svoje kritičke opažanje kao i svoje brojne preporuke. Iz svega toga vidite da je potrebno provesti reformne mjere, reformske mjere i to kako u zemljama članicama, tako i u samoj komisiji. Mi se nadamo da će ovaj naš opažaj i naše bilješke iz financijske revizije Luka tome pridonijeti. Hvala. Hvala najljepša i izvjestiteljima. Moram reći da sam e, u šoku sada kada sam čula sve ove informacije, jer mi smo imali sličnu raspravu jučer o zračnim lukama, a evo danas e, istu raspravu imamo o lukama. Sada ću dati riječ najprije koordinatorima, ali moram zaista reći da me e, dosta šokiralo ovo što sam sada čula. Mislim da zaista e, ne smijemo ostaviti situaciju ovakvu, ne smijemo javna sredstva koristiti za projekte koji se kasnije e, ne koriste. Gospodine Vandenkamp, izvolite. Hvala. Mogu li samo <laughs> reći na samom početku da se u potpunosti slažem s vama, gospođo predsjedavajuća. Želim se zahvaliti predstavnicima eh, Europskog revizorskog suda. Vi ste ti koji e, zaista nadzirete rad europskih institucija. Vaše izvješće se temelji na činjenicama i ako e, pročitate ovo izvješće izvan e, konteksta našeg odbora, zaista bi se mogli sramiti, budući da je jako puno novca protračeno ovdje. Ovo izvješće govori o razdoblju 2007-2013. godine. Od tad, zahvaljujući ten, koridorima TNT, uspjeli smo e, usmjeriti e, našu pozornost na učinkovite projekte, no naravno to nije dovoljno. A drugo, Pitam se, <laughs> nije li revizorski sud odabrao namjerno najgore projekte? E, rijetko čitamo o uspješnim projektima u vašim izvješćima. Ne znam, e, možemo li se samo usredotočavati na ove katastrofalne projekte. Trebamo spomenuti i neke koje su uspješne. Zapanjen sam komentarom e, Revizorskog suda glede odnosa između Europske investicijske banke i komisije. Europska investicijska banka financira e, luke u Sjevernoj Africi, na primjer Maroku, a e, komisija na jugu Španjolske. Ja sam siguran da tu postoje određene razlike, ali svakako e, brodovi moraju ići u neku od luka. Moramo ovdje govoriti o prioritizaciji Govorili smo jučer o regionalnim zračnim lukama, gospodin Kramer je o tome govorio, rekao je da ih ima previše. Vremena su se promijenila, novca je sve manje i zaista moramo paziti kako novac e, trošimo. Ja se sada pitam hoćemo li nešto učiniti sa tim e, neučinkovitim lukama. Hoćemo li odlučiti da na još stroži način trošimo naš novac? Ne možemo više tek tako ulagati e, novac koji e, na neučinkovit način, jer to ima ogromne financijske posljedice. Moramo pogledati primjere u baltičkim državama. Znamo da se sve te države nalaze u teškoj situaciji, ali to ne znači da nam treba e, da sada trebamo se usredotočiti na građanje još više luka, s obzirom na te zemlje imaju dosta plovila. Glede opaske o e, državnim potporama. Htio bih znati što komisija misli o ovim preporukama o kojima se govori i na koji način ih misli primijeniti. Hvala još jednom predstavnicima e, Revizorskog suda. Mislim da je ovo zaista jako dobro izvješće. Hvala gospodine eh, Vandekamp. Gospođo Mesner, izvolite. Hvala lijepo. Ovo je stvarno bio zastrašujuće izvješće, moram reći. Stoga je jako dobro da smo ga sad čuli. I ja sam šokirana. Ne može se sad reći, ovi konkretni slučajevi koji ste naveli, to su zapravo sve bile ove stvari koje su išle preko TNT-a ili mislim prije TNT-a i prije CEF-a. Jer mi smo sa TNT-om i CEF-om onda donijeli neke puno stroža mjerila i kriterije. Prema tome, tu smo uveli kriterije da se neće ništa financirati što nema dodane vrijednosti u europskom smislu. Prema tome, ovo su projekti prije nego što smo mi krenuli na djelo i pooštrili situaciju sa TNT-om i CEF-om. Zato moje pitanje, da li imate kod novih projekata koji su krenuli, odobreni su i počeli financirati nakon što je TNT i CEF krenuo, imate sličnih groznih primjera i onda viza Ja znam jako dobro da je taj viza općenito neiskorišten ili jedva iskorišten, ali to je stara priča. Ja sam prije sjedila tamo u tom regionalnom parlamentu te savezne zemlje. Hamburg je tu radio sve što je mogao da bi svaku moguću konkurenciju za ubio već u samom startu i, onda se nije nikako moglo. i tu je bilo svakakvih priča. Onda su bili problemi jer se velike brodovi nisu mogli tamo opće privezati ni pristati. A onda je bilo tu i drugih problema, ali to je bilo ono stara njemečka priča priča. I onda e, je ta jednostavno luka ostavila tako, ostavljena kako je, da brodovi nisu stizali, ali to je druga priča opet. Zatim, htjela bi sad na vaše preporuke. Prvo ovo što ste govorili da se treba jedan prozor, jedan one stop shop praktički za cijelu Europu e, koristiti. I to je ono što bi trebalo biti jer bi se zapravo 2015. trebala svaki teret i sve što dolazi prolazi carinske odredbe u Europi proći kroz jedan elektronski prostor koji će biti centralni i, davati podatke i zemlji članici i naravno europskim nadležnim institucijama. I to je trebalo već odavno krenuti jer to je ogroman teret ako se to ne primjenjuje. Onda ste rekli drugo da bi trebali bolju suradnju između Europske investicijske banke i komisije ostvariti. A onda se ja tu pitam sad, Jel to mislite da to u prošlosti nije dobro funkcioniralo ili je i dalje loše ili se nije promijenilo ili se pogoršalo ako kaže, ali rekli ste još uvijek. Znači to implicira da je ta suradnja općenito bila loša od prije pa do danas. Rekli ste vi, jel suradnja EIB-a eh, i komisije mora biti bolja. Dakle, ako još uvijek se nije ništa promijenilo ni poboljšalo, kako ste vi implicirali, onda je to nešto gdje mi moramo stati za toga i to jako dobro gurati. Jer to je vrlo bitno. A zadnje što ste rekli, to je ono, dakle, to se odnosi na financiranje luka, jer neki puta moramo gledati da li, treba se stvarno odrediti za najvažnije luke, jer nećemo sigurno, kao što ste i vi rekli, financirati luku do luke, jer to onda nema smisla i treba stvarno istražiti koje su glavne luke koje stvarno imaju dodanu vrijednost povezuju, povezuju sa hinterlandom, dakle sa zaleđem svojim i to što ste rekli, dakle samo infrastrukturu tamo gdje se može dokazati da je važna poveznica, važno čvorište i donosi dodanu vrijednost. Ne samo u nacionalnom smislu, nego šire. Evo, to su pitanja. Mikael Kramer. Gospodin Mikael Kramer. Vous êtes inscrits tous les deux. Najprije gospodin eh, Taylor. Um, thank you, Chair. The, um, it's very unkind, wasn't it, really? Um, so... Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ovo je zaista jedna horor priča, ali zapravo uh, je to horror priča koju moramo svi dobro shvatiti jer e, mi pokušavamo unijeti neki smisao e, u ova ulaganja i moramo paziti kako ih odobravamo. Želim reći dvije stvari. Najprije se nadovezati na ono što je rekao gospodin Vandekamp. A, radi se o sveobuhvatnom planu za razvoj europskih e, luka kojim se trebali pratiti preporuke. E, mi imamo e, geografski zatvorene objekte koji pružaju iste usluge korisnicima i zaista moramo imati jedan zajednički pristup ulaganjima u luke. Druga e, bitna preporuka je ta da se komisija poziva da napokon da neke smjernice o državnim potporama za e, luke. To je nešto znači o čemu govorimo i e, kada govorimo o direktivi o lučkim uslugama. E, znate, ja sam prije imao e, mnogo više kose koju sam evo izgubio tražeći od komisije da se izjasni o tim smjernicama, o lukama. No međutim, komisija bi se svaki put oglušila na moja pitanja, pa se nadam da će ipak odgovoriti na ovaj vaš dokument. Mm, to bi bio velik i značajan doprinos za sve nas. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Rikeu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Evo i vi ste rekli da eh, želite i vi doprinijeti ovoj raspravi. Nadam se da će to biti na pozit da ćemo pokušati svi doprinijeti na pozitivan način. Ono što je rekao gospodin Van den Kamp e, glede općeg rezultata i investicija, e, to je tako, ali ovdje u ovom izvješću smo se sredotočili samo na e, politiku ulaganja u luke. Ovdje moram reći nekoliko komentara što se tiče pojednostavljenja obrazaca, ako e, ćemo osnovati e, jedinstveni one stop shop za sve i time doći do ovakvih rezultata, onda bolje da ne pojednostavljujemo e, administrativne obrazce. Mislim da što se tiče ovakvih projekata E, ne smijemo sebi reći da je dovoljno učiniti nešto više od drugih kako bismo privukli dodatne aktivnosti. Moramo govoriti o stvarnim kriterijima e, profitabilnosti, e, gospodarskim kriterijima, a to su kriteriji koje obično ne uzimamo u obzir u e, javnim natječajima i procenama predloga koje dobijemo na javnim natječajima. Ja se pitam tko je bio nositelj ovih projekata, jesu li to bile države članice, lokalne samouprave ili pak luke. To je pitanje koje je e, važno. Moramo znati tko je odobrio ove projekte, tko ih sufinancira, jer nismo samo mi ovdje e, uložili novac. E, to su projekti koji su sufinancirani od strane nekog drugog. Ovi projekti su zaista neučinkoviti. Moramo vidjeti koji je e, status sada tih e, luka. Govorili smo o novim uredbama, o instrumentu za povezivanje Europe. To je nešto što nam je trebalo omogućiti da napredujemo, ali da sada znamo e, tko je nositelj ovih neuspjelih projekata, onda će nam to omogućiti da ne odobrimo iste nositelje projekata u ovom e, sadašnjem instrumentu. Moramo znati tko je to odobrio i u tada. Kroz kritičnu analizu dosijeja moramo vidjeti tko treba snositi odgovornost za ove neuspjele projekte i e, trebamo tražiti opravdanja za ove ovaj neuspjeh jer je javni novac e, uložen u sve te projekte. I posljednje što želim e, reći, mogao bi govoriti još dugo, ali nemam dovoljno vremena, E, je to da se zahvalim revizorskom sudu na ovom izvješću i mislim da bi bilo dobro predložiti i ex post e, mjere jer e, dobro sada smo vidjeli kakvo je stanje mi smo već taj novac platili E, vidimo taj očajan rezultat kroz fotografije koje ste nam prikazali, no međutim ovdje e, nemamo nikakvu ekspost mjeru, dakle tu dolazi do totalne nekažnjivosti. E, ja se nadam da ćemo dobiti neke predloge, barem od revizorskog suda, a onda bi komisija i parlament trebali razmisliti o tome kako sankcionirati E, ovakve projekte jer kada već e, ulažemo u tako velike projekte koji kasnije završe ovako onda moramo imati i neke ex post mjere uključujući i proračunske prirode E, ja evo imam jedan projekt, na primjer za luku ili zračnu luku, nisam siguran hoće li to biti uspješno, ali nema veze, idemo u realizaciju tog projekta jer svakako ako ne bude uspješan, e, nitko neće od mene tražiti da snosim odgovornost za taj projekt e, iako će e, vjerojatno prizor, rezultat mojih projekata biti isti kao ovaj koji ste prikazali na slikama. Zato mislim da moramo tražiti opravdanja e, ex ante e, mjere, studije koje će biti napravljene o učinkovanju učinkovitosti uzimajući u obzir e, ekonomske realnosti, a ne samo želje e, i e, nakon ovako neuspjelih projekata moramo tražiti da netko snese odgovornost i bude sankcioniran za ovo. Hvala, gospodin Kramer. Hvala lijepa. Prvo bih se želio iskreno zahvaliti na ovom izvještaju Mislim da je jako dobro da imamo tako kritični revizorski sud koji je potpuno neovisan i koji ima hrabrosti reći što misli, što je pronašao i što je ustanovio, a ne da sve uljepšava. U nekim stvarima ste bili jako, jako tvrdi i oštri i s tim mora komisija još izaći na kraj, ali tome ću se još vratiti. Međutim, ja mislim da je sve izvrsno što ste napravili jer iz grešaka se valja učiti. I moram vam reći, mene to ništa ne čudi što ste vi tu ustanovili u svojim revizijama. Mi smo govorili o zrakočnim lukama, o aerodrima, šta se tamo događalo i šta smo mi tamo sve financirali i pogotovo koliko nam je teško kad vidimo koliko je toga propalo, a i koliko toga ima gdje bi još malo falilo pa bi moglo biti učinkovito, ali se ništa ne događa. Dakle, trebaju nam zapravo ne samo nacionalne, treba nam prvo nacionalne regulacije, a onda i evropske. U Njemačkoj nemamo čak ni nacionalnih e, regulacija. Zato što recimo za pitanje takve stvari, za takve stvari, recimo takve luke, tu se, to recimo pitanje prvo či, koje savezne zemlje to pripada, koje federalne jedinice, da li Donjoj Saskoj ili gore ovom sjevernoj e, zemlji vezer, a, ili, a onda se, ako se to kaže da je to od jedne savezne zemlje, onda će to biti naravno podrivano od strane Hamburga i velikih luka. Jer vidite, ako je to nacionalna, onda jedna federalna odluka, onda će se odlučiti da će zadržati Hamburg ili dalje ga unapređivati ili će ovu luku u Vezeru dograditi na sjeveru. A ovako ako imamo dvije savezne zemlje onda je čisti rivalitet među njima. Prema tome, to je, mi nemamo, dakle, rekuh u Njemačkoj čak ni nacionalne propise, a mali da bi došli još do evropskih. Ali recimo, i znamo te projekte sa vlakovima. Mi smo da 6 milijardi potrošili recimo na one TŽV vlakove i kako će se to uopće isplatiti kroz sljedećih ne znam koliko stoljeća i to ćemo vidjeti. Možda bi trebali kao komisija reći. Dok god se neki nacionalni plan ne donese, koje pojedinih zemalja članica, onda nema niti sufinanciranja od strane komisije, odnosno je Brisela. Inače se ovakve stvari događaju. Mislim da smo prije 10-12 godina imali onu priču sa Gran Canarijom. Tamo smo vidjeli sasvim novu luku u kojoj nije bio nijedan brod privezan. I onda su rekli da, vjetar je tako jak da ne može nijedan brod privezat niti pristat. Ali to su znali prije toga, prije nego što su one silne milijune tamo utrošili. Pa je Dominik je potpuno u pravu, dakle odgovornost se pita. Odgovornost je ko će snositi odgovornost za loše odluke koje su apsolutno bile nepotrebne jer ne možemo tako nastaviti dalje raditi. I moj dojam je da kod mnogih velikih projekata uopće nije bilo u pitanju koliko su oni prometno politički gledano relevantni, nego su ono rekli gradonačelnici i oni njihovi vječnici u toj općini rekli ovo je odlično za jedan bum naše građevinske industrije, dvije, tri godine ćemo sve zaposliti, a poslije nas baš briga šta će biti. Evo, vi ste ovdje izabrali ovih pet država, to je vaša koncepcija bila, pet država ste izabrali. Onda ćete vjerojatno kad dođete kod idućih pet zemalja u reviziji, bilo bi divno da kažete u ostalim zemljama je sve krasno, ali bojim se da neće ni to ispast. I onda što mislim da je još dobro, treba ukazati i kaži prstom na ono što ne valja. Naravno da ima stvari koje se ne mogu uvijek isplatiti, ali su bile i zbog prometne politike nužne. Ima i toga ali ovo to nije bio. I onda još nešto što ste na početku rekli, komisija ne zna i ne želi znati. To je jaki napad s vaše strane. Pa me sad zanima zašto nije bilo suradnje, jer vi ste pričali recimo da na jugu Europe, na jugu Španjolske se grade luke sa evropskim novcima, a na sjeveru Afrike u Maroku ide sa novcima Europske investicijske banke. A sve skupa nema prometa i ništa neće donijeti jer je previše jer nije dobro izračunut. Naravno da treba više surađivati. I naravno da bih više volio da revizorski sud i komisija od početka surađuju skupa, a ne da mi naknadno post hoc saznamo gdje su novci utrošeni potpuno nepotrebno. Hvala lijepa. Hvala gospodine Kramer, evo gospođo Ela Sender. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjednice. Slažem se s ovim što je rekao gospodin Kramer, jer u biti luke su konkurencija jedna drugima, umjesto da se specializiraju i surađuju. To je dakle situacija s kojom smo suočeni sada u Španjolskoj, u mojoj zemlji. Mogle bi se luke specializirati, u biti ima toliki pritisak koji se vrši na te luke. Da, one pokušavaju zaobići ta umreženja koja ih navode na suradnju. I evo, upravo revizorski sud ukazuje na to. Sad postoje neke mogućnosti eksploatacije, ali svaki želi svoj udio u prijevozu kontejnera, žitarica, putničkog prometa. Tako da imamo mega luke s ogromnim brodovima koji pristaju. Imamo korejsko poduzeće Engine koje je imalo veliki poteškoća upravo iz tih razloga. No tu su i neki pozitivni aspekti. Dobro, ove fotografije me ne iznenađuju, navikli smo na takve prizore, osjećamo se velikog koordinatora koji je svojedobno napravio identičnu fotografiju i predstavio No evo, to je ipak imalo i svoje posljedice. On je zbog toga ostao bez radnog mjesta. No, Fotografije ne predstavljaju uvijek e, stvarnost, ponekad e, je stvarnost upravo suprotna. Evo, ako razmatramo situaciju u Italiji, kaže se da 2012. promet e, količinski od Taranta od 2006. No ovdje na grafikonu piše 2007. Dakle, 2006. je bila prije kriza, 2007. je kriza već započela bila. Dakle, trebalo bi jasno se govoriti stvari. Bilo se grafikon, bilo, bilo su brojke krive ili grafikon slabo krivo prikazuje stvari. Kad se radi o Poljskoj luci ovdje čini se da revizorski sud zamišlja da je ova luka gotova i da brodovi trebaju odmah tu doći, ali stvari ne funkcioniraju tako. Tako je sa e, Gdinja krona No, treba šest godina između završetka luke i njegovog normalnog, njenog normalnog funkcioniranja. Možda se ovdje naišlo na najgori mogući trenutak e, kroz koji je prošla luka i revizorski sud bi to trebao imati na umu. No u svakom slučaju ovu krizu treba uzeti u obziru razmatranja. Evo imam dvije dva pitanja za komisiju. Što se Luka tiče, što je nužno za planiranje? Koliko godina je potrebno da e, Luka počne funkcionirati valjano? Revizorski sud se ponekad previše fokusira na kratkoročno razdoblje. S druge strane, koja je e, razina povratka investicija? Jel se tu i taj aspekt razmatra, dakle, povratak na investiciju, komisija se uveliko poboljšala upravo zahvaljujući pritisku revizorskog suda po tom pitanju, dakle povratka na investiciju i naše kolege iz e, odbora za transport ne bi trebalo doći do zaključka da je sav novac bačen kroz prozor. Ponekad se vrati taj novac, znate. Europljani su ti koji plaćaju, ali tu se ne radi o europskom proračunu, već o nacionalnom proračunu i nacionalni proračun na kraju u slučaju povrata novca e, snosi troškove. Tu su neke druge luke koje dobivaju pomoć, ali koje nisu ovdje predstavljene u ovoj studiji, tako da toga uopće nismo ni svjesni da postoje. Znate ponekad neka jako siromašna područja kao određena područja u Španjolskoj gdje je nezaposlenost iznos 50% i tu imamo jedno brodogradilište u izgradnji kojim su potrebne neke veze, pomorske veze i koje tražimo već odavno, evo tu luku je financirala Europska investicijska banka, ali kad vjetar u zaljevu okrene na krivu stranu u u Gibraltaru, onda više ne mogu tu pristajati, već idu u Alheziras i tu treba pokušati znači neko rješenje da se kako bi se očuvalo to brodogradilište Znate, nedavno su proizvedeni ogromni, jako važni brodovi u tom brodogradilištu, no nadamo se da će se situacija poboljšati, no ponekad treba uzeti u obzir neke argumente, pa i ovaj argument o krizi, ovdje se obraćam revizorskom sudu, da tu je bio spekulativni mjehur za nekretnine u Španjolskoj koji E, nam dodatno e, zakucava klin u e, grobnicu, ali evo, treba to imati na umu. Dobro, vidimo, vidite da se pitanja vrte oko istih stvari, no tko je taj koji odabire projekte, tko je taj koji kontrolira takve stvari, dakle, i koji dopušta da se ovakvi nepotrebni projekti financiraju i kako to da se ništa ne dešava iza toga, kad nikakvih posljedica nema. Meni se jako dobro sviđa e, pitanje Vina Van den Kampa, koji je rekao da ćemo jednog trenutka te projekte morati redimenzionirati. Dakle, da su nam potrebni veliki projekti, a u biti mali projekti mogu stvarati nova radna mjesta, ne e, kroz godinu dvije, već dugoročno gledano. Dakle, to je stvarno pravo suštinsko pitanje. A drugo pitanje je odnos e, sa državama članicama. Jer mislim neke države članice čine neke projekte ogromnim, ogromnim i onda čine ih da, da potražuju ogromna sredstva, a u biti kasnije se oni minimalno iskorištavaju. Dakle, mislim da preporuke nisu na razini onoga što bi trebalo tražiti glede kontrole i komisije, već i država članica. Razumijete što hoću reći? Eto, hvala. Alors, on me dit, c'est madame... C'est monsieur Reuters qui va... Gospodin Reuters najprije će u ime komisije nešto reći, a onda će zaključnu riječ, završnu riječ imati e, izvjestelji iz Revidovskog suda. Najpša hvala predsjednice što dajete riječ komisiji. Osobno vam najprije želim čestitati na imenovanju i izraziti želju za uspješnom budućom suradnjom. Želim zahvaliti i gospodinu Krameru na dobroj suradnji tijekom prve polovice mandata. Ukoliko dopustite predsjednice, govorit ću engleski jer sam pripremio svoje, ovaj dosije na engleskom jeziku. Dakle, predsjednice, dame i gospodo, komisija primila na znanje izvješće Rezervskog suda i već je komisija detaljno odgovorila eh, na sve primjedbe i sve službe koje su sudjelovali u tome. Dakle, izvješće i odgovor su objavljeni. komisije, vjeruje da naslov možda ne odgovara u cijelosti na sam sadržaj izvješća i preporuka koje su upućeni komisiji i državama članicama, no istovremeno komisija se u potpunosti slaže sa izraženim mišljenjem E, revizorskog suda i porukom da investicijske projekte treba bolje planirati, učinkovitije i, i više koordinirati ih e, u EU, osobito na TNT mreži. U tom smislu komisija je već poduzela čitav niz koraka u smislu preporuka koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda. Želim ukazati na činjenicu da najprije da je komisija predložila novu uredbu za morske luke kako bi se jamčila financijska transparentnost i poboljšala kakvoća lučkih usluga i ova uredba nedavno je usvojena 20. siječnja kao drugo želim kazati na činjenicu da e, financiranje, e, financiranje, dakle, e, instrument za povezivanje Europe, a i drugih sada su bolje fokusirani, zahvaljujući upravo radu vašeg doma, gdje, se bije je dogovoreno na budućem radu TNT-a i instrumenta za povezivanje Europe. Sada doista postoje jasne odluke prema kojima možemo financirati samo poveznice sa zaleđem i između zaleđa i mora, a ne samo raditi na superstrukturama i povećanju kapaciteta luka. Dakle, to je odgovor na čitav niz e, pitanja zastupnika i e, na velike važne kritike Revizorskog suda. Komisija također radi na aspektu državnih potpora koje su spomenuli brojni zastupnici danas. Objavili smo upravo i pregled državnih potpora i izradili mreže za ocjenu za 2016. godinu i imamo tu i skupna izuzeća i napravit ćemo valjan okvir za e, državne potpore e, za luke. Želim se ponovno vratiti na, osvrnuti na kritiku o okviru e, za investicije, dakle da li imamo dobar uvid u ono što se događa u državama članicama i kako kvalificiramo različite projekte. Želim kazati na činjenicu da u ovom razdoblju, a ne sada prethodnom, postoji čitav niz eksante uvjeta koji su uspostavljeni i mi ih koristimo i u instrument za povezivanje Europe i za ESIF, e, planove za ESIF, e, jer moraju sada mnoge dodatne mjere biti usvojene prije nego što se odobre projekti i sada imamo naravno veliku detaljnu analizu o troškovnoj učinkovitosti i to su preduvjeti za sufinanciranje sa strane instrumenta za povezivanje Europe. Imam još nekoliko opaski ukoliko mi dopustite predsjednice što se Smatramo da ulaganja u luke imaju dugoročnu funkciju i to pokriva razdoblje od 10, 20 pa čak i do 30 godina i ovih 19 ocjenjenih luka u mnogima od njih te luke su upravo, e, kao što je rekla gospođa Ayala Sender, e, počele bolje funkcionirati nakon e, krize i stvoreni su novi kapaciteti. Doista moramo pomno sagledati i imati na umu činjenicu da se do toga može doći do stvaranja tih kapaciteta jer je viđeno, odnosno predviđeno da će doći do povećanja robnog prometa E, sustavno do 2040. i to za, za 50%. I želim reći da koordinacija između Europske investicijske banke i, i komisije e, nešto što je ušlo u novi, novo razdoblje, novi postupak. Mislim da raspolažemo svim nužnim instrumentima Imam još samo malo eh, stvari za reći. Broj glavnih luka je i ovaj ovdje dom u suradnji s komisijom e, odredio na četiri Dakle, brojni se sjećaju koliko e, je to bilo teško napraviti. Za, bilo je intenzivno lobiranje za još 25 dodatnih, 20 do 25 dodatnih e, glavnih luka, ali mi smo bili strogi u suradnji s ovim domom da odredimo to jer smo želili imati dugoročnu politiku ulaganja. Mislimo da moramo imati jasnu stabilnost na strani mreže TNT kako bismo to mogli povezati sa instrumentom za povezivanje Europi, privatnim ulaganjima, kako bismo zajamčili tu dugoročnu perspektivu gospodarskog rasta i zapošljavanja u Europi i nismo to željeli mijenjati i dovoti u pitanje sada, jer smanjiti broj tih glavnih luka možda je želja, ali na kraju ćemo možda e, završiti sa još dužim popisom ako budemo saslušali sve države članice koje žele još dodati brojne druge projekte na ovakav već podugačak popis. Mislim da sam evo, odgovorio na većinu posljednjih pitanja. Naravno, komisija je na raspolaganju svim zastupnicima e, ukoliko imate nekih konkretnih pitanja povezanih uz revizorski sud. Hvala, predsjedavajući. Hvala vama. sada e, izvjestitelj revizorskog suda, želite li vi e, pružiti par odgovora? Evo, nemamo još puno vremena na raspolaganju. Imat ćete otprilike svaki na raspolaganju minuti pol do dvije minute. Hvala lijepa. Ovo je zapravo jako zahtjevno s obzirom na gomilu pitanja, ali pokušat ću ja na nešto odgovoriti, nešto će moj kolega voditelj same revizije provesti. Rekli ste vi, Van den Kamp, gospodine, da smo možda odabrali najlošije projekte za reviziju. Mogu vas umjeriti, nije to slučaj. Mi smo ovdje napravili analizu kako smo postupali. Prema položaju luka, prema važnosti sredstava Evropske unije, njihove veličine, da li je pod izravnom ili pod kojom upravom i tako dalje. Bili smo jako, jako, jako objektivni i transparentni. I naravno išli smo prema značenju, jer, e, odnosno važnosti projekta. Nismo išli na male projekte sa minimalnim investicijama, a velike projekte da ostavimo, nego smo išli na veće projekte. A onda smo nakon toga još napravili jedan test preko metode slučajnog uzorka, tako da vidimo jesmo sve skupa dobro napravili. Jesmo. Vrlo objektivno. Zatim, E, mi smo sa jako, jako dobrim razlozima dali svoje preporuke koje smo dali, jer smo vidjeli da su sa ovim zahtjevima jako velika financijska sredstva vezana do 2030. godine. I sad onda s obzirom da sredstva baš nema, smo išli radikalno istražiti šta je. I ono kako smo izvještaju naveli na strani 45 u izvješću, s obzirom da recimo u strudu sredozemlju Italija, Hrvatska, Slovenija tu smo pogledali situaciju tu imamo uglavnom male luke Rijeka, Kopar, Trst Venecija. I samo da znate koliko su, svi znamo koliko su one daleko, odnosno blizu jedna prema druga. Evo vidite, to je problem Evropske unije i zemalja članica. Svaka zemlja pokušava imati svoju luku, a kad to globalno gledate, trst, kopa, rijeka, onda vidite da za čitavu Evropsku uniju to baš i nije neka sreća. E, prema tome, do 2030. će se tu morati neke stvari uskladiti, adoptirati, kako ćemo inače ta sredstva trošiti. Onda gospođa Majsne nas isto pitala um, za naše analize i podatke. Gledajte, da li je to rađeno prije CEFA i TNT-a ili poslije? To je jako teško reći, ali jer mi smo rađeni, mi smo analize radili kad su TNT i CEF već postojali, ali vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, jer projekti su sami po sebi stariji od TNT-a i CEFA. a Onda ste pitali da li je uredba o CEF-u nešto promijenila. A vjerujte, ona nema veze sa ovim što komisija i EIB rade. Ono što radi komisija zasniva se na jednom memorandumu i mi nemamo nikakvih daljnjih informacija da se sad to nešto promijenilo odnosno na ono što smo saznali. Ono što je rekao gospodin Reuters iz komisije, mi smo već rekli da smo pokrenuli stanovite postupke koji jednostavno ne mogu, ne mogu funkcionirati. Ta suradnja ne funkcionira. Zato što komisija ni u tragovima ne želi biti negativna prema potezima Europske investicijske banke. Iako znamo da je bilo jako puno protivljenja među njima. Dakle, tu moramo biti još puno, puno aktivniji a da postignemo jednu učinkovitiju reakciju. Zatim, na ova kritika koju smo mi rekli ste da je to samo eks post, mi to naknadno kritiziramo, ništa se ne događa. Naravno, gledajte, mi možemo samo reviziju naknadno provesti ex post. Kako ćemo unapred praviti reviziju dok nije gotovo? Ali kao što je rekao gospodin Kramer, mi moramo iz grešaka naučiti. Prema tome, moramo vidjeti kako će komisija pomoći zemljama članicama da se to više ne događa, nego da se bolje utroše novce. I onda, mi smo tu svašta naučili. Mi smo, vidli, mi smo rekli komisiji šta će, kako će ojačati svoje instrumente kontrole. I vidite, od 2014. je već puno toga popravljeno. Onda smo jasno rekli na ovo njemačku luku jade vezer. Rekli smo da se tu kod ovoga posebno još moraju provjeriti problemi sa državnim subvencijama. I tu se radi na tom. Onda smo na onom švedskom-poljskom projektu rekli da se tu možda nije postupalo u skladu sa propisima i da su neke stvari možda bile čak e, krivo podnesene i to kreću istrage dalje. Onda, rekli ste nam da ove fotografije, odakle nam to, jer smo to namjerno snimali i to još ono, e, namjestili te fotografije, nismo. Tako kad smo došli na teren, vidjeli smo to i to smo snimili i to ste sad vidjeli. Potpuno nenamješteno. Zatim kratko ovo što ste rekli, investicije s koji projekti se mogu financirati, kao je rekao kolega Reuters. Naravno da mi dobro znamo da se investicije u lučke infrastrukture ne mogu isplatiti preko noći ili za kratko vrijeme, nego su dugoročne investicije. Mi to sve znamo ali mi polazimo od toga da ovo što smo vidjeli, što smo pokazali nikad neće donijeti taj željenu korist. Jer ovdje mi trebamo napraviti u analizu troška i koristi. I kod tih analiza pretpostavljamo da neće početi donositi neku korist nakon 15 ili 30 godina, do onda su već propale, nego da će početi već od početka nešto donositi. O tome ovisimo da bi postigli onaj ROI, return of investment, da vratimo investiciju. I u redu, onda možemo reći 5-7 godina možemo, ali ako se ništa ne dogodi za 5 godina, onda je to jako kritično a ovdje se to tako dogodilo i duže i niti će se dogoditi. Prema tome to su javna sredstva iz europskih fondova, to su dakle sredstva naših europskih obveznika poreznih i tu moramo biti jako strogi i jako osjetljivi. Ja ću eh, samo kratko. Eh, što se tiče krize, ne, ovdje se ne radi o krizi kao što je rekao gospodin Rike, radi se o eh, lošem poslovnom planu. Mi smo ovdje samo izgradili luku i sada sjedimo i čekamo da vidimo hoće li brodovi doći. To je zapravo glavni problem ovog o, čega, o čemu govorimo i ulaže se u prevelike kapacitete i ne smijemo nastaviti to raditi, trebamo se usredotočiti na e, spajanje, na konekcije. S tim imamo problem. Što se tiče gospodina Vandenkampa, mi smo sasvim jasno rekli da je ovo razdoblje od 2000. do 2013. E, nismo uzeli u obzir TNT i e, CEF, oni imaju isti odabir projekata, e, mi smo analizirali dva njihova projekta, E, i mislimo da ima e, više su oštriji uvjeti za odabir projekata u agenciji nego na regionalnoj razini, no međutim i tu ima nekih e, katastrofalnih rezultata, tako da se i tu mogu stvari poboljšati. Još nekoliko riječi o One Stop Shopu, to je problem koji postoji od 1992. godine, države članice sada E, imaju cilj e, provedbe nacionalnog one stop shopa do 2020. godine. Mi mislimo trebamo imati europski one stop shop e, još ranije, tako da trebamo uložiti dodatne napore u ovo. Hvala. Hvala najljepša, gospodo i izvjestitelji Revizorskog suda. Mislim da ste nam dali informacije koje su zaista zanimljive i rado bismo o tome govorili još više, nažalost nemamo vremena. E, na nama je također zastupnicima da izvučemo zaključke iz ovog e, i da ostvarimo bolju suradnju sa Europskom komisijom kako ne bi e, sutra svjedočili i istim ovako lošim rezultatima. Što se tiče našeg sljedećeg sastanka, e, on će se održati 27. veljače u 3 e, sata poslije podne. Dakle, vidimo se svi ponovno 27. E, veljače u 3 sata. Hvala vam najljepša na sudjelovanju i doviđenja.